Buenos días. Buenos días. Dobar dan. Poštovane kolege. Good morning. Good morning everybody. Dobro jutro svima skupa. Molim vas da uzmite mjesta po mogućnosti tiho kako bi mogli započeti. E, povjerenica Vera Jurova je već stigla. A kao što znamo, Vera Jurova je zadužena za pravosuđe, potrošačka prava i rodnu ravnopravnost. Međutim, glavna, glavno područje rada i ovog našeg odbora je pravosuđe. I imao sam evo jučer prilike tijekom našeg sastanka održati vrlo, vrlo plodonosnu razmjenu mišljenja sa predstavnicima e, Vijeća za pravosuđe i to na početku ovog finskog predsjedanja. I tu smo uglavnom razgovarali o kaznenim postupcima, kaznenim predmetima i području kaznenog prava generalno, uključujući naravno i zaštitu osobnih podataka, te promoviranje različitih prava u skladu sa vladavinom prava koje smo mi tijekom proteklog mandata usvojili prava i optuženika i žrtava i općenito ljuda. A nakon 11 godina smo se uspjeli uspjeli dobiti direktivu protiv e, diskriminacije i to horizontalne u svim područjima i onda je naš povjerenik Julian King koji je povjerenik za drugi dio tog važnog područja nam tu dao kratko izvješće o tom što se događa. A sada želimo pozdraviti povjerenicu Veru Jurevu u odboru. I počet ćemo sa isto na isti način kao i prošlog puta. Dakle, imat ćemo rundu pitanja od do dvije minute od svih koordinatora. Nakon toga svi imaju pravo na riječ, ali ja predlažem da svi oni koji imaju koji se javljaju za drugu rundu, dakle bilo da se javlja karticama ili rukom ja dignu, oni će biti uključeni naravno u ovu našu rundu pitanja i odgovora. Prvo naravno ide uvodno izlaganje povjerenice, a onda prva i druga runda pitanja. Izvolite imate riječ. Hvala lijepa. Hvala vam na vašem pozivu na sudjelovanje u radu sjednice odbora Libe danas. Željela bih vam čestitati na izboru u Europskom parlamentu i naravno čestitati na tome da ste i ušli u ovaj važni odbor. Rad koji smo u prošlom mandatu odradili s parlamentom je bio jako, jako važan za ovo društvo, kao što je vaš predsjednik odbora malo prije govorio. Radi se o tajnosti, privatnosti, vladavini prava, temeljnim pravom i borbi protiv svih oblika E, diskriminacije. I zato bih željela odati počasti i čestitati svim če, i zahvaliti svim zastupnicima koji su se borili za to, pogotovo u doba u kojem je ksenofobija i diskriminatorstvo i svake vrste ekstremizma u porastu Europi. Mi se nastavljamo sada sa radom na nekim od ključnih dosjea i vrlo sam sretna što imam ovdje priliku da vas obavijestim o najnovijim događanjima i čujem i dokle smo došli i čujem vaše mišljenje o tome. Imamo vrlo široko područje tema kojima se bavimo i nemamo sad naravno dovoljno vremena da sve to pokrijemo. Sve što mi sad radimo, naravno će o vama i što vas zanima i koja ćete pitanja postavljati. mi smo morali naravno morali ovdje odabrati one teme koje smatramo da su najvažnije za današnju raspravu, ali čućemo. E, prvo da se vratimo na komunikaciju o vladavini prava, zatim o paketu mjera protiv pranja novca, kao i o tome kako ćemo identificirati zemlje visokog rizika, treće zemlje. Zatim vam želim reći da smo mi uzeli u obzir i sve vaše doprinose našoj općoj uredbi o zaštiti E, osobnih podataka i privatnosti kao i uredbe o prikupljanju elektronskih dokaza. Zatim ću vas obavijestiti o tome kako mi pripremamo za punu funkcionalnost ured Europskog javnog e, tužitelja koje će, nadam se, početi početkom sljedeće godine. Ali da počnem sa jednom od stvarno ključnom temom koja je bila zaista u središtu vaših rasprava, vašeg odbora, a osim toga o njoj je govorila i naša odizabrana predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Dakle, nakon zahtjeva Europskog parlamenta komisija predlaže sljedeći niz akcija kako bi se ojačala vladavina prava godišnje izvješće o vladavini prava koje moraju dati sve države E, to bi trebao biti zapravo jedan e, dio ciklusa revizija stanja vladavine prava u našim zemljama članicama i to ide direktno vijeću i parlamentu. Zatim strateški pristup svim kršenjima e, zakona koje će naravno završiti pred Europskim sudom. Zatim pitanje kontaktiranja, komuniciranja sa javnošću i zatim pitanje financiranja kako bi se uključilo i civilno društvo u promoviranje države, pravne države. Zatim mislimo da bi nacionalni parlamenti mogli e, pojačati svoju suradnju na području zaštite pravne države, čemu bi komisija mogla bitno pridonijeti. Dodatno komisija vjeruje da bi vijeće trebalo osigurati proces prema članku 7, da on bude puno jasniji, da budu stabilnija proceduralna prava, kao i da se parlament treba uključiti u sve one predmete koji su, taj, koji su potaknuli e, pokretanje tog mehanizma prema tom članku. Na kraju pitanje proračuna i o tome kako bi se mogli recimo manjci E, kod vladavine prana u zemljama članicama sankcionirati i povezati naravno i sa financijskim reperkusijama. Komisija je nastavila sa svojim radom i na suzbijanju pranja novca nakon onih brojnih skandala kojih smo bili svjedoci proteklih godina. Jučer smo usvojili čitav niz vrlo važnih izvješća kako ćemo se suočiti sa trenutnim rizicima i vidjeti što treba popraviti. Ima vrlo ima puno važnih stvari u tom izvješću, međutim ja ću se ovdje svesti samo na ključne zaključe. Usklađeno sa pravilima o suzbijanju pranja novca e, je bilo dobro, ali nedovoljna supervizija od adekvatnih E, tijela. Zatim, mislimo da treba ojačati suradnju među e, službama, obavještajnim službama. Zatim, bilo je tu potpuno nejasnih transakcija, nedovoljno transakcije, nedovoljno znanja o tome ko su pravi vlasnici, kao što recimo nam je, isto tako nemamo dobar nadzor nad e, E, različitim prometom pravih vlasništava. Puno stvari smo u ovom izvješću identificirali, a to uključuje naravno ono područje na koje se odnosi četvrta i peta direktiva protiv suzbijanja novaca, revidirani direktiva o reviziji potrebnog kapitala i čitav niz drugih naših e, pravnih akata iz tog paketa. Komisija vrlo ozbiljno shvaća svoju dužnost čuvarice europskih ugovora i insistirat će na kompletnom transponiranju nacionalno pravosuđe svake zemlje članice, kompletnog paketa svih direktiva i svega što je u paketu za suzbijanje pranja novca. E, kao što znamo, ovdje smo jako puno napravili tijekom ovog mandata komisije, ali posao nije dovršen, što se i odrazilo u govoru naše nove predsjednice komisije, koja je spomenula da treba pojačati superviziju, nadzor nad e, provođenjem svih tih naših direktiva i propisa. A ono što smo jučer usvojili daje nam ta izvješća, daje nam zapravo jednu učinkovitu osnovu za daljnje rasprave i daljnji rad, pogotovo zatim suradnju sa Europskim parlamentom. Primjerice, harmonizacija kroz koja se svih, e, dakle, izravno primijenjene uredbe o suzbijanju pranja novca i zatim e, kompletno prijenos ovlasti nadzora nad tim kako se to provodi na jedno tijelo Europske unije koje će biti za to nadležno isključivo. Ali to je napokon ono što je parlament prošle godine predlagao, a to je jedan učinkoviti e, mehanizam koji će osigurati bolju suradnju obavještajnih službi među zemljama članicama. Što se vanjske strane tiče, komisija trenutno radi na tome kako bi E, poboljšala metodologiju za identifikaciju visokorizičnih trećih zemalja, naravno s aspekta gledano financiranja terorizma i pranja novca. I čineći to, mi zapravo stvarujemo ciljeve vijeća. Identifikacija visokorizičnih trećih zemalja je obaveza koju smo preuzeli prema toj direktivi svih europskih institucija, ali naravno nacionalnih zemalja članica. E, zatim, rezolucija parlamenta usvojena u ožujku je bila jedan temelj na, kojem smo mi nadgradili i radimo da primoramo zemlje, odnosno privodimo zemlje, treće zemlje visokog rizika reformama kako ne bi bile na popisu, crnom popisu tih zemalja zabranjenih, da kažemo. Zatim, e, mi smo jako involvirani e, sa vašim kolegama iz odbora Ekona i s njima usko surađujemo, a osim toga i sa ministrima financija ćemo u listopadu na njihovom sastanku ECOFINA o tome raspravljati i vidjeti kakvi su napreci postignuti. Paralelno eh, smo intenzivirali naš angažman i kontakte sa trećim zemljama koje su tu naj, da kažemo, rizičnije i imamo posebnu jednu radnu skupinu koja se time bavi, kao što znate. Nedavno su Panamu stavili na ovaj popis visokorizičnih zemalja i time su samo potvrdili procjenu komisije iz veljače koja je tad već smatrala da je Panama ta. E, vidimo da postoje sve veće razlike između europskog popisa i onog popisa kojeg je iz kojeg je postavila i sastavila ta posebna radna skupina za to pitanje. A zatim da spomenem još jednu od najvažnijih stvari u ovom odboru, a to je zaštita osobnih podataka. Kolegi povjerenika je jučer usvojio jednu procjenu e, onog funkcioniranja, kako općenito funkcionira i kako radi naša opća uredba o zaštiti podataka, dakle takozvani GDPR. Zaključak nam je bio da funkcionira i dobro vidimo da imamo u svim zemljama članicama unificiranu jednoobrazne zahtjeve za provjerom toga i za samu primjenu. Mislimo da je, međutim, još uvijek ostalo otvoreno posla na nekim aspektima. Naime, tri zemlje još uvijek moraju neke stvari riješiti. Prema tome, kompletan Europski odbor za zaštitu podataka mora biti kompletno funkcionalan, dakle bez izuzetka nijedne zemlje. Zatim, mala i srednja poduzeća moraju bolje shvatiti što je njima činiti. E, zatim, svijest o GDPR-u među našim građanima je vrlo visoka i sretni smo zbog toga. Međutim, ljudi bi još uvijek mogli biti proaktivni, trebali biti proaktivni u zaštiti E, na međunarodnoj sceni naša opća uredba je postala zapravo jedna referencija glavna i postaje sve veći standard globalna. Sve više država u Aziji i Africi e, prihvaćaju, usvajaju nove zakone ili mijenjaju svoje postojeće, a uzimaju našu opću uredbu kao ne samo referencu nego uzor, da tako kažemo. To je dakle primjer kako je Evropska unija de facto ona koja određuje standarde globalno. Sporazum o adekvatnosti osim trgovačkog s Japanom je isto tako nešto što bi i druge zemlje, kao recimo Južna Koreja, htjeli postići s Europskom unijom. Prije nekoliko tjedana smo stupili u kontakte u vezi s tim s Argentinom, a Čile primjerice donosi prvi svoj sveobuhvatni zakon o zaštiti osobnih podataka, pri čemu mu je direktno GDPR direktni uzor. Argentina također mijenja svoje zakone, što je vrlo bitno u kontekstu našeg ugovora o slobodnoj trgovini s tim državama i Mercosurom. A čak i u SAD-u e, se događaju promjene. Oni su počeli razmatrati i debatirati o promjenama svojih zakona. Nedavni prijedlog od 5 milijardi kojeg je iznijela Međunarodna komisija za trgovinu da se kazni Facebook je pokazuje koliko je ozbiljna ta rasprava. I mi sad čekamo i da vidimo e, kako će oni protumačiti, nadamo se bolje protumačiti, protumačiti posljedice onog skandala sa Facebookom i Cambridge analitikom koja je koristila podatke Facebooka za različite analize, znamo kamo je to vodilo. Dakle, to je inače jedan vrlo koristan alatka kao što imamo za prenos e, e, podataka, međutim mora se paziti naravno na zaštitu privatnosti pri svemu. I po mom mišljenju to što imamo, naša GDPR je recimo isto tako jako dobra alatka da zagarantiramo i e, sigurnost podataka evropskih građana na američkom teritoriju, bez obzira što preko njihovih mreža i njihovih operatora rade ili s njihovim kompanijama. Zatim, mi vrlo blisko promatramo kako se primjenjuje i poštuje naša opća uredba e, i pogotovo u transatlantskim poslovima, kao što to radi napokon monitoring i sam parlament. Mislimo da e, imamo i jedan odbor u kome naravno sjede predstavnici upravo ovo koji čuvaju slobodu i temeljna prava postoji i jedan odbor koji provjerava da li su poduzeća koja su recimo certificirana poštivala sve odredbe naše uredbe. E, naravno, na kraju mog mandata ćemo i podnijeti jedan izvješće u kome ćemo imati reviziju stanja kakva je bilo. Trenutno očekujemo da će sredinom rujna biti gotovo ta e, revizijsko izvješće. Naravno, zaštita privatnosti se odnosi na e, pogotovo zaštitu podataka koji se prenose u komercijalne svrhe. Međutim, postoji to isto i na području um, pravosuđa, odnosno e, svih pravosudnih postupaka i kaznenog progona. Jer vidite, upravo te naš cijeli pravosudni sustav i tijela koja se bave kaznenim progonom imaju velikih problema kad trebaju doći do podataka iz drugih država potrebnih za kazneni progon ali e, za sada smo priznali recimo i to isto ima direktno implikacije po elektronske dokaze koje se prikupljaju, a mi znamo da su upravo elektronski E, dokazi i podaci koji se na taj način prikupljaju čine temelj svih dokaza u više od 85% slučajeva. Dakle, tu vam govori o tome koliko je to bitno. Mi mislimo da je za sadašnji proces koji nam pomažu da se prikupe ti dokazi puno spor, a to naravno dovodi do toga da se narod, e, stanovništvo gubi povjerenje u pravosuđe, kao i da ne budemo dovoljno učinkoviti. Mislimo da bi jedno ubrzanje cijelog tog procesa omogućilo pravosudnim tijelima da brzo dobiju dokaze vezane za različite kaznene progone, a pritom da naravno se ipak poštuju odredbe zaštite privatnosti. Vrlo je bitno da ovaj odbor uspostavi svoje stajalište o tome kako bi interinstitucionalni pregovori naš tjeralog počeli što je moguće prije. Komisija u cijelosti stoji na raspolaganju za podrži taj proces. A sad da se vratimo na međunarodnu dimenziju. Vijeće je dala komisiji 6.6. mandat da otvori pregovore o jednom europsko američkom sporazumu o e-dokazima i da se počnu pregovori o drugom dodatnom protokolu um, konvencije iz Budimpešte o kibernetičkom kriminalu. Mi imamo naravno, moramo se pobrinuti za eventualne E, pravne, e, pravne sporove koje bi mogli nastati upravo iz ovog međuteritorijalnog prosljeđivanja podataka. Pri čemu naglašavam da e, će samo ako se u evropska propisi i pravila budu poštivali i suglasili i budu prihvaćeni od američke strane, tek onda ćemo moći napredovati sa našim pregovorima, opće ih nastaviti. To posebno ističem. Također ističem da je naš pristup drugačiji, recimo američkom zakonu o cloudu, oblacima podataka. Mi želimo osigurati da sve evropske države budu i osobe na jednak način tretirane. Imamo zajednički interes u tome da izbjegnemo kako da SAD počne sklapati jedan bilateralne ugovore sa nekim od naših država članica. Naime, u tom situaciji bi Europski parlament izgubio svoju bitnu ulogu, a to je ulogu nadzora. Prema tome, tijekom idućih mjeseci ću vas obavještavati o svim najnovijim događajima u tim pregovorima sa SAD-om. Ja vjerujem da će jamci za čuvanje privatnosti biti uključeni u konačni sporazum koji postignemo sa SAD-om. I na kraju na području kaznenog prava možemo reći da činimo velike napretke u, ustanovljavanju zapravo i e, ureda europskog e, tužitelja koji bi trebao početkom sljedeće godine početi kompletno operirati u potpunosti funkcionalan. Sad je postalo jako hitno i za parlament i za vijeće da dođu do usuglašenosti oko toga ko će biti glavni državni, odnosno glavni tužitelj Evropske unije, kako bi mogao taj ured zaista početi funkcionirati i raditi predsjedniče, članovi odbora, u, vi ćete se isto baviti sa tim najvažnijim i najhitnijim e, pitanjima zaštite temeljnih ljudskih prava, zaštite manjina, borbe protiv diskriminacije i mnogim drugim. U ograničenom vremenu koje nam stoji na raspolaganju ne možemo sad ući u sve teme i u sve predmete kojima se mi bavimo, sve dosije, ali vas uvjeravam da ćemo mi i dalje vrlo naporno raditi na svim tim pitanjima do kraja mog mandata. I da uzvolite da spomenem još jedan vrlo bitan pravni akt kod kojeg mislim da je zabilježen pozitivan razvoj. E, u listopadu je na EPSO vijeću e, počela e, rasprava o direktivi o kojoj se govori već 11 godina. 11 godina se borimo za tu vrlo bitnu direktivu koja se može isključivo jednoglasno usvojiti u vijeću, a odnosi se na diskriminaciju. Iako jako sam zahvalna što je finsko predsjedanje reklo da će ga u listopadu ponovno staviti na dnevni red vijeća, jer nikad dovoljno rada i pokušaja da se napokon ta kontroverzni pravni akt usvoji i uvjeravam da da će u listopadu biti gotova jedna kompletna e, jedna kompletirana revizija sadašnjeg stanja s kojom ćemo otvoriti raspravu o toj spornom pravnom aktu. Hvala vam lijepo na vašoj pozornosti i ja sada čekam i čekujem vaša pitanja. Hvala povjerenice Jurova. E, ovdje ste otvorili čitavu niz tema o kojima sam ja uvodno govorio uključujući onu vrlo problematsku transatlantsku dimenziju e, na područjima na koje je nadležan odbor LIBE i koji naravno se uglavnom <laughs> se svode na velike razlike. Mislim, razlog za to su naravno velike razlike u standardima SAD-a i Europe što se tiče zaštite manjina, što se tiče zaštite privatnosti, što se tiče sprječavanja diskriminacije, ali pogotovo zaštite osobnih podataka i znamo da je to napokon bio i jedan od razloga zbog različitih nesuglasica između parlamenta i vijeća, koliko se sjećam. Ali sada je vrijeme da se ovaj, da se zaista pozabavimo sa ovom spornom direktivom o, o, o, bilo kakve vrste diskriminacije na horizontalnom području, dakle na svim područjima, koja bi trebala biti u listopadu na vijeću, a čuli smo i da je Ursula von der Leyen već govorila u svom uvodnom govoru o tome kako će se to u svakom slučaju poticati, iako znamo da se može usvojiti samo jednoglasno na vijeću, pa ćemo vidjeti što se dalje zbiva. A sada je vrijeme da naši koordinatori krenu sa svojim pitanjima i to što prije tim bolje. Koordinatori Lenes i Mecola nisu ovdje, e, ali gospodin Peters je. Da, e, gospođo povjerenice, prvo zahvaljujem i čestitam na poslu koju ste posljednjih godina odradili e, i spomenuli ste više tema. Jedan ću dati kratak pregled i imam nekoliko pitanja. Što se tiče evaluacije opće uredbe o zaštiti podataka, moje pitanje se e, odnosi na to. Sad se razgovara o e, aktu o privatnom sektoru i namjera je da se on donese. E, osim toga ste vi spomenuli Evropski zakon o javnoj nabavi. Mislim da je i to važno do kraja 2020. godine. Nadam se imat ćemo isto tako i e, uspostavljen ured europskog javnog tužitelja i e, nadam se da evo ne znamo sigurno hoće li to biti ostvareno ili ne a e, razmjena podataka koju ste spomenuli također je jedno od e, mojih pitanja e, jer borimo se s interoperabilnošću razmjenom podataka, dostupnošću podataka i mislim da je dobro da se unaprijedi i razmjena podataka između poslovnih subjekata, pogotovo u slučaju malih i srednjih poduzeća. Moje posljednje pitanje vrlo je važno, odnosi se na anonimne podatke i vi ste e, spomenuli taj element. U utorak smo imali vrlo važno izvješće kolegija iz Londona, odnosno sveučilišta u Luvanu, e, koje je ukazalo na važnost komunikacija e, i, i mogućnost identifikacije ljudi i na temelju ovakvih anonimnih e, podataka. Dakle, to je vrlo važna poruka koja je odaslana, a znači da imamo e, ozbiljan problem. Dakle, pitanje na koji se način mogu e, rješavati i kako se baviti svim implikacijama koje to sve donosti. Gospođo Sipel, SND. Postavljam pitanje zato jer mm, e, se čini da u nekim od naših država članica su e, građani više pogođeni e, recimo govorom mržnje, diskriminacijom i tako dalje. Pogotovo vidimo to u Poljskoj protiv LGBT zajednice. Kako osigurati da države članice doista ozbiljnije preuzmu svoju odgovornost ne samo u borbi protiv toga, nego u proaktivnom djelovanju protiv takvih postupanja. Što se zaštite podataka tiče, imam nekoliko pitanja. Imali smo pilot projekt koji je trebao utvrditi kako e, se odlučuje o kombinacijama e, baza podataka i u kojoj mjeri e, to narušava temeljna prava. I e, imamo i direktivu o e, policiji koja je uslijedila nakon e, uredbe o zaštiti podataka. Možete li nam reći kako stojimo u tom pogledu i možemo li dobiti izvješće o tome? Što se tiče takozvanog štita privatnosti, privacy shielda, više je tvrtki koje E, i se pridružuju onima koji e, poštuju pravila. Kako im e, možemo ukazati na pravila i kako možemo zapravo vidjeti je, pridržavaju li se oni tih e, pravila e, i vidjeli smo kako to funkcionira u Sjedinjenim državama. U pogledu članka sedmog spomenuli ste mogućnost jasnijih pravila i e, određenih rezultata koje bismo trebali dobiti. Ne samo jasnija pravila, mislim, nego je potrebna i politička volja da bi se to ostvarilo. Ima li komisija sada već neku zamisao o tome kako bi to bilo. Hvala lijepa povjerenice, uvijek se s vama rado susrećemo. Spomenuli ste više toga i e, dobro je čuti da se razmatra uredba protiv pranja novca jer smo e, govorili o tome da milijarde zapravo e, nam e, prolaze bez ikakvog nadzora i da je potpuno neučinkovit e, nadzor. Nismo zadovoljni sa, slabim prijedlogom gospodina Timmermansa jer je područje djelovanja preusko, e, izostavljena su temeljna prava i demokracija, fokusira se isključivo na institucionalna pitanja i nema preporuka neovisnih stručnjaka, pa ćemo mi svakako predložiti osnaženje. Međutim, što se tiče vladavine prava imamo i takozvano privatnu e, provedbu. E, imamo e, građane i tvrtke koje su uključene u sudske sporove i govorili smo o tome već više puta. Vaše službe, nažalost, iako smo ih nekoliko puta poticali, su taj fond za sudske sporove zapravo pretvaraju u neku vrstu fonda za zagovaranje. Trebamo jedan pravi e, fond za e, sporove koji će omogućiti e, građanima da postignu pravorijek. Što se tiče Sjedinjenih država i e-dokaza, Mislim da je doista hitno da e, se objavi pregovarački mandat. Radi se o našim podacima. Trebamo objaviti i mandat e, za e, sadašnje pregovore s Vijećem Europe. I kad se postigne konačni sporazum, on bi trebao biti prvo podnesen Europskom sudu pravde za mišljenje. Zeleni, gospođa Renter. Hvala, mi smo sukoordinatori i e, moja isprika. Hvala vam lijepa e, pred e, povjerenice što ste nam se pridružili i razumijem da na ovom području nas čeka puno posla. Želim vas potaknuti, iako se e, ovi zadaci čine i kontroversnima i teškima, da ne odustajete i dosta je toga već određeno, ali nekoliko stvari zaslužuju osvrt. I imam nekoliko pitanja koja se odnose na mehanizam vladavine prava. Komisija e, mislim da e, područje djelovanja, pogotovo u smislu temeljnih prava, nije dovoljno široko i o tome trebamo razgovarati s komisijom. E, nedostatke instrumenta vladavine prava za proračun ste spomenuli. Kako bi se te instrumente moglo povezati? Mislim da bismo trebali imati izravnu povezanost e, upravo u tom smislu i što se tiče direktive o jednakom postupanju, finsko predsjedništvo već djeluje i e, vjerujem da će to komisija svesrdno e, podržati. Nakon 11 godina kao Europska unija nismo ostvarili e, adekvatan pomak, a komisija bi trebala prikazati svoju spremnost za doista sankcioniranje određenih postupanja, pogotovo e, prema LGBT zajednicama i tako dalje. I evo konačno vidimo e, pozitivne pomake u programu koji je e, predložila nova predsjednica komisije u pogledu Istanbulske konvencije i baza podataka o nasilju e, nad ženama. Hvala lijepa. Gospodin Tardino, ajde. Gospodin Tardino. Hvala predsjedniče, hvala povjerenici koja je došla k nama. Zanima me sve što ste rekli, ali fokusirat ću se na pravosuđe u travnju smo govorili o e, pravosudnom e, okviru za EU e 29 i ako ovo usporedimo vidimo da imamo dugoročni problem s dužinom, duljinom trajanja sudskih sporova, a percepcija javnosti u odnosu na neovisnost sudstva je iznimno loša i e, to utječe na sliku vladavini prava u državama članicama. Kako vi tumačite ove rezultate u odnosu na preporuke i na što bi se trebala koncentrirati nova komisija i kako e, postići e, ono što trebamo dati našim eh, građanima. Prokačini, CR. Hvala lijepa. Predsjedniče, hvala gospođo Jurova na prezentaciji. Moram reći da unatoč činjenici da eh, je eh, spomenut veći broj iznimno važnih tema, u konačnici se e, rasprava e, svodi na sedmi članak, a to je vladavina prava. I to treba imati na umu. E, u Helsinkiju sam vidio da ste vi predani cilju ostvarenja vladavine prava i Spomenuli ste također i e, abstraktnost te koncepcije, a ta abstraktnost se često koristi da bi se vladavina prava podredila političkim ciljevima. E, je li problem u tome što nemamo dobar uvid ili pregled u stanje, takozvani scoreboard, ili je problem u tumačenju vladavine prava ja ću e, samo reći da bi to mogao postati i instrument e, uperen protiv e, manjina, pa čak i političkih manjina koje već sutra mogu postati većinama. Cornelia Engst nije ovdje za goje Gospođa Pelletier. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam gospođo Povjednice na vašem izlaganju. Ja bih htjela samo shvatiti vašu e, pažnju na obranu, zato što postoje nove vrste pravosudne suradnje i mi se postavljamo pitanje vezano uz poštivanje e, prava e, vezano uz obranu, što treba biti jednako u cijeloj Europskoj uniji. Vi znate da smo mi e, šest direktiva već usvojili što se tiče prava na obranu i to, se, to je sada u fazi transpozicije. Moje pitanje je jednostavno. Imate li već e, danas rezultata? Ako ih imate, vidite li da negdje postoji potreba za poboljšanje, postoje li neki nedostaci? Imate li neki datum već vezano spravo izvješće o tome? I što ćete savjetovati budućem pobjedniku ili budućoj pravnici? Hvala vam. Evo 10 minuta imate za odgovor na ovaj prvi krug pitanja koordinatora i još imamo puno zastupnika koji bi e, se željeli javiti za riječ. Izvolite, vaših deset minuta teče. Predsjedniče, <laughs> ovo je doista teška zadaća. Dakle, što se dulje bavimo politikom, čini se da e, su nam i govori e, dulji. Ja ću se potruditi, skratiti. Prvo pitanje od, od e, gospođe Peters je o evaluaciji opće uredbe o zaštiti podataka i zakonu o digitalnom sektoru. Nova predsjednica e, je e, najavila, a to, o tome se raspravlja u komisiji, da komisija razmatra treba li e, stvari uređivati, odnosno regulirati ili ne. I mislim da E, zapravo se dosta dobroga donosi ljudima, ali imamo i rizike i ugroze, e, pa treba e, razmisliti o tome hoćemo li dobiti direktivu o e-trgovini. I jesu li e, IT platforme odgovorne za sadržaje kojima raspolažu. O tome e, govorimo na više načina. Zahtjevamo od njih da se e, brišu teroristički sadržaj, govor mržnje, pornografija i tako dalje. Ali dosta je toga što zahtjeva našu analizu, a e, mi e, možemo djelovati i uz e, recimo socijalnu odgovornost, dodatne ili dopunske scheme i insistirati na odgovornosti za sadržaj. Međutim, ne radi se samo o sadržaju, ovaj je zakon o privatnom sektoru e, se odnosi i na e, digitalno e, oporezivanje i neke druge stvari. Ja ne znam koji su konkretni planovi nove predsjednice, to je pitanje za novu komisiju, a ova je što se digitalnog elementa tiče bila vrlo striktna jer smo doista željeli otvarati demokratsku i prostor za mišljenja svih, a štiti se anonimnost e, onih e, koji daju doprinose. Pa je očito da je pristup Europske unije digitalnoj sferi nešto što će biti e, ključno za rješavanje u sljedećem mandatu. Što se tiče e, ureda europskog tužitelja e, do kraja 2020. mislim da su izgledi realni i e, sad već e, stvari funkcioniraju, a bez e, vodeće osobe, bez čelnika takve institucije, dakle radi se na, u Luksemburgu na internim postupcima, nas se kritizira i kaže nam se da bi to trebao raditi kolegi odvjetnika, a ne mi, ali Mislim da je najvažnije da se na tome radi i doista želim da e, taj rad bude uspješan i napreduje. Što se tiče srednjih i malih poduzeća, to zahtjeva možda malo širu raspravu, ali e, mogu reći da, govoreći o zaštiti podataka u odnosu na srednja i mala poduzeća, trebamo dosta toga razjasniti sa srednjim i malim poduzećima, e, jer imamo jasnu distinkciju u e, uredbi. E, imamo tvrtke koje zarađuju zlorabeći privatne podatke ljudi, a imamo i one koji se bave zaštitom podataka te ima onih koji preprodaju osobne podatke i e, imamo stalnu raspravu s ljudima koji se bave zaštitom podataka o tome da bi trebalo za srednje i mala poduzeća biti jasniji i razumljiviji, a govori se o certifikaciji e, i e, postupcima kodeksu o postupanju. Dakle, studiju još e, treba razmotriti. E, borba protiv rasizma i ksenofobije i naše zadaće u tom pogledu su doista ogromne. Ja sam u komisiji od 2014. i zapravo od samog početka nisam uviđala da su neke stvari toliko kontroverzne, opasne i nepopularne. I e, međutim da je neophodno da se o tome očitujemo. Imamo dobre podatke iz IT sektora o govoru mržnje i djelujemo u okviru naših e, mogućnosti, a da se ne bi napadalo ljude na odvratan način e, samo zato što im je e, što su tko jesu i što imaju određenu boju kože i tako dalje. Sve je to povezano i upravo zato e, inzistiramo da IT sektor e, briše govor mržnje jer e, doista to digitalno nasilje ima potencijala za poticanje stvarnog nasilja, e, a važno je i boriti se protiv diskriminacije koju vidimo u različitim sektorima i mislim da je neophodno donijeti u EPSku e, direktivu o jednakom postupanju. I mislim da bismo trebali e, razgovarati s državama članicama o mogućim troškovima. Uvijek se e, govori i o novcu. Dakle, imamo troškove za rekonstrukcije, za stolce za e, osobe s invaliditetom i tako dalje, ali što se tiče poboljšane suradnje, e, to su samo neke države članice e, prihvatile, svjesne da se ne mogu suzdržati od stajališta o tome i e, da je i borba protiv rasizma, protiv ksenofobije i homofobije e, ključna stvar. Vidimo što se u Bjelistoku u Poljskoj sada događa. Direktiva o policiji je važna, imamo zaštitne mehanizme e, i moramo ih još razmotriti budući da imamo i novih spoznaja i možemo na ovo odgovoriti u pisanom obliku. Što se tiče takozvanog privacy shielda ili štita privatnosti, nadzor je strog i to radi i e, nadzor nad poduzećima, to treba raditi e, ne samo pravosuđe, nego i e, Ministarstvo trgovine, Savezna komisija e, za e, trgovinu je već e, suspendirala neke tvrtke radi Privacy Shielda i sustav funkcionira i proaktivnije sada nego na samom početku. Mi vršimo ozbiljan pritisak i imat ćemo izvješće o tome u listopadu. Što se članka sedmog tiče, trebamo jasnija pravila. Ako pogledate što se događa, pogledajte poljski slučaj e, i e, tu je zapravo prvi put aktiviran sedmi članak i to je bilo unutar komisije neko vrijeme. Slali smo pisma, održavali sastanke i u jednom trenutku postalo je sasvim jasno da to treba staviti pred ministre i Onda je to išlo na GAK vijeće, e, razgovor je bio vrlo koristan, a koji put e, me pitaju i e, novinari kako funkcionira članak 7. a da nema rezultata. Imali smo i u Helsinki u prošli tjedan vrlo korisnu raspravu s Mađarima i mi kao sektor pravosuđa smo ti koji plaćaju cijenu. Jer ako imamo rupe u vladavini plava, prava u pojedinim državama, e, nema više međusobnog e, povjerenja niti priznavanja međusobnog sudskih e, odluka i to je zapravo ozbiljan sistemski problem za cijelu Europu i upravo zato se o tome raspravlja i trebamo prijedlog predvidljivijeg e, procesa e, ovo je e, sad dugo izlaganje, ali vrlo je važno. Pitanje je je li to političko ili čisto pravno pitanje. Ja vjerujem da je to i jedno i drugo. E, jer i kak vijeće i e, vijeće za pravosuđe se moraju baviti time. Što se tiče pitanja e, sprečavanja pranja novca, to je jedan od naših najvećih problema. Europol je procijenio da iznos opranog novca na godišnjoj E, osnovi je usporediv s europskim proračunom, dakle to je 1% od BDP-a e, i to ide iz, to iz organiziranog kriminala, terorizma, e, tako se nastavlja korupcija i prekogranični kriminal. Ako jedna, dvije ili tri države ne e, ispunjavaju svoju dužnost, čitav evropski sustav je zapravo time ugrožen i to sad i vidimo i e, jačamo sad nadzor u Europi i e, borimo se i direktivama više je načina pristupa tome e, i e, države članice teško mogu jamčiti puni nadzor ali e, na sljedećoj je komisiji parlamentu da o tome odluče. Što se tiče vladavine prava, Ja sam i očekivala kritiku u tom pogledu i mogu reći da postoje određena poglavlja u kojima to funkcionira i e, radno e, dakle i gledamo e, zapravo vršiti nadzor nad slobodom govora i potrebom e, za e, slobodnim i neovisnim medijima, ali državne administracije trebaju to provoditi, a one često rade po političkom diktatu. Ne možemo sve riješiti, ali možemo uspostaviti neki mehanizam godišnje procjene što je želio i parlament, a da bi se jamčilo da e, taj godišnji pregled e, daje e, takve rezultate koje, koji će proizvesti pravne posljedice za slučajeve kršenja. I pitanje je postavljeno također o tome zašto ćemo mjeriti vladavinu prava u državama članicama. Mislim da je ovo u e, određenoj mjeri u sferi abstraktnoga, budući da imamo 28 različitih ustavnih sustava, odnosno državnih e, ustroja. Pet minuta sam prekoračila vrijeme, ali toliko ih već čeka na e, intervenciju da mislim da bismo trebali sad saslušati i druge članove. Vjerujem da će biti pitanja o vladovini prava pa mogu samo nastaviti. Dakle, fond za sudske postupke, o tome smo u pisanom obliku odgovorili, ja to mogu ponovno e, razmotriti, ali moram razgovarati sa svojim službama i naravno radi se i o programima novih vrijednosti i prava i o tome ćemo još govoriti. Što još, e, gospođa Rajntke, toliko mnogo lijepih pitanja. Ja ću se malo kasnije osvrnuti na to. Hvala vam, ispričavam se. Hvala vam. Znajte, situacija je sljedeća. Imamo 21 zastupnika koji se želi javiti za riječ. Dakle, imate minutu i pol svaki od vas. Svaki ima minutu i pol kako bismo još imali e, malo vremena za povenicu da reagira na taj drugi krug postavljanja pitanja. Naravno, očito je da ćemo nadjeći zadani vremenski okvir, da ćemo morati odgoditi sljedeću točku na dnevnom redu, što je e, istraživanje pregleda stanja pravosuđu i to s dobrim razlogom, zato što nas toliko zanima proširiti taj dijalog sa gospođom e, Jurovom. To je jasno, ali molim vas pridržavate se tog vremena kako bi svi mogli doći na red. To će biti moguće ako tako postupite. Gospodin Zahalehos, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa predsjedatelju e, povjerenice. Želim e, govoriti o europskom e, nalogu za izručenje i čini mi se da u proteklim godinama nismo to baš provodili e, na odgovarajući način, niti da ovo ide u smjeru konsolidacije što se bilo očekivalo e, i to bi trebalo biti možda i nešto što bi prethodilo samoj e, pravosudnoj suradnji. Radi se tu o drugom članku. Zanima me vaš kriterij. Te me zanimaju i moguća poboljšanja eh, koja eh, bi eh, se mogla unijeti u nalog da bi, se, da bi ga na isti način prihvaćali svi sudovi jer kad zaprime takav nalog, te bi trebalo osnažiti e, mehanizam međusobnog priznavanja ovakvog naloga e, da bi sudovi koji ga zaprimaju e, bili jednako odgovorni kao i sudovi koji su ga izdali. Dok je gospodin eh, Zazalehos govorio, još se nekoliko kolega javilo, što sada znači da moramo, to nalaže razum, zaključiti sada eh, popis govornika, iako ćemo eh, proširiti našu raspravu. Za nove kolege dobro je znati da je gospođa Jurova i tekako spremna napismeno odgovoriti na pitanja E, to kažem za sve one koji nisu dobili potpuno odgovor na svoje pitanje, jer ćemo imati sada dosta ograničen krug e, javljena za riječ. Dakle, imat ćemo e, još i napismeno onda proširenje odgovora na pitanje na pitanja koje ćete postaviti u ovom krugu. Gospodin Betanov, drugi krug. Sorry, as a newcomer. Ispričavam se, ja sam novi zastupnik. E, Prosjećete mi, hvala vam, gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, gospođo povjerenice, govorit ću na bugarskom ako mi dopustite. Znači, koliko sam uspio shvatiti, e, iz komunikacije komisije koju smo zaprimili prošli tjedan, imat ćemo godišnja izvješća po pojedinačnim državama članicama, s čime ćemo zamijeniti CVM koji se primjenjuje samo na Bugarsku i Rumunsku. Ja pozdravljam tu odluku zato što će to dovesti do toga da će se dokinuti ti e, zloglasni dvostruki standardi. Mislim da su Bugarska i Rumunska doživjeli e, predugo, doživjeli predugo takav jedan poseban tretman. To je vrlo kontroverzna praksa i rezultati su isto tako kontroverzni, barem je to slučaj u Bugarskoj. Bugarski građani i njihovo povjerenje u pravosuđe pa to povjerenje nije baš visoko. Bugarska je jedna od e, zadnjih država na svim popisima što se tiče povjerenja u pravosuđe. Postoji malo povjerenja u institucije. CVM u nekim dijelovima nije učinkovit, te ga neke države članice iskorištavaju kako ne bi dopustili e, Bugarskoj i Rumunskoj da uđu u e, Schengen zonu. Iako smo imali pozitivna izvješća o tome u prošlosti, ipak e, situacija je takva i stoga me zanima kada će se ukinuti CVM. Izvolite sljedeći. Hvala lijepa i mogu reći da i zadovoljstvo bilo čuti ovo kao i o radu e, i onome što je odrađeno proteklih godina. E, što se tiče instrumenata koji e, stvaraju međusobno povjerenje i omogućuju pravosudnu suradnju. O tome je govorio gospodin lehos A ja smatram da pojedini pravosudni sustavi e, imaju e, zapravo problem sa e, proporcionalnošću i što se tiče naloga, pogotovo radili se o vrlo teškim recimo dijelima, da tu donekle i funkcioniramo jer smatram da je Međutim, e, e, moguća, e, moguć i problem provedbe upravo u teškim slučajevima od 2014. primjenjuju se takozvani evropski kriteriji i države članice moraju primjenjivati ove kriterije. Zato mislim da biste trebali u ovim eh, zadnjim mjesecima svojega mandata ukazati kolegama na činjenicu da mogu eh, poboljšati eh, implementaciju i pogotovo u tom pravnom segmentu kad se radi o temeljnim pravima treba jačati e, formu tih e, instrumenata suradnje da bi ona bila učinkovitija. Hvala. Hvala gospodine Alef. Hvala vam, gospodine predsjedniče, poštovana gospođo Pravljenice Jurova, hvala vam e, kao prvo na onim prilikama koje smo imali u proteklom sazivu da se sasajemo s vama i da držimo dijaloga s vama. Borba protiv dvostrukih standarda, to znamo, je jedna od vaših e, zadaća. Osim dvojne kvalitete domaćinskih e, prehrambenih proizvoda, proizvoda za bebe i tako dalje, koji se, koji se tiču e, građana na istoku Europe, imamo i CVM, mehanizam suradnje i provjere, koji se primjenjuje samo na dvije države članice. Dugi niz godina Bugarska i Rumunska su stalno čuli obećanja da će se taj kontroverzan diskriminatorni mehanizam e, ukinuti. E, imali smo e, političku volju država članica, forume, izvješća i tako dalje. Predsjednik Juncker je sam mnogo puta rekao da će se do kraja listopada ove godine završiti sa primjenom tog mehanizma kada se završi mandat komisije, ali to se do sad nije dogodilo, iako je Bugarska ispunila sve kriterije. Ne, e, naprotiv, imamo e, jedan novi prijedlog za provjeru vladavine prava koji će sada primjenjivati za sve države članice, što će onda značiti da više neće biti potreban taj mehanizam CVM-a za Bugarsku i Rumunsku. Moje pitanje je sljedeće. Komisija je predstavila komunikaciju o tom e, sveobuhvatnom e, mehanizmu prošli tjedan, a Ursula von der Leyen je e, osobno nam obećala da će se uvesti jedan takav mehanizam. Kada će se onda konačno završiti sa primjenom cv a i možemo li očekivati da će izvješće o praćenju u rujnu biti zadnje izvješće? Hvala, gospođa Iser. Hvala vam, gospođa Gospodine predsjedniče, hvala vam povjednice. Kao e, supredsjediteljica e, skupine za borbu protiv rasizma, ja bih se se osvrnuti na borbu protiv e, govora mržnje. Vi ste malo o tome pričali, ali ja bih htjela još detaljnije se na to osvrnuti. Unatoč napora država članica se bore protiv govora mržnje. Vidimo da sve ukazuje na to da se situacija ne poboljšava. Naravno, došlo do nekih dobrodošlih koraka, ali ti koraci nisu dovoljni i ja sam uvjerena u to da je potrebna revizija europskog zakonodavstva kako bismo se svugdje u Europskoj uniji e, učinkovito obračunali sa ovim fenomenom. Konkretna učinkovitost je nešto što e, što su spomenule udruge civilnog društva e, na terenu, a i Europsko tijelo za vladavinu prava. Tu se radi o o tome da se javlja govor mržnje na osnovu rase, na osnovu seksualne opredjeljenosti drugoga. Možete li reći da ste za e, reviziju okvirne odluke o rasizmu i ksenofobiji i da se to proširi i na one žrtve e, koje, su, e, koje pate od toga zbog seksualnih karakteristika i spolne orijentacije? Možete li reći isto tako da ima, nekih aktivnih planova za uvođenje postupka u slučaju kršenja europskog zakonodavstva za one koji nisu ovu odluku pravilno primijenile. A jedno drugo, pitanje koji se tiče više ove blokirane horizontalne direktive o jednakom postupanju, što ste rekli da je u blokadi u vijeću. Možete li nam nešto reći o budućim korakcima Ako se ništa ne promijeni u vijeću, jeste li spremni pripremiti novi prijedlog te pozvati Europsko vijeće da usvojite odluke i da se onda taj akt usvoji pod e, redovitim zakonodavnim postupom kako bi e, parlament mogao u u tome sudjelovati kao su zakonodavac. Hvala. Minuta i pol za svakog govornika, molim vas kako bi svi mogli dobiti priliku e, gospođo Keller. Gospođo povjerenice, hvala vam lijepa što ste došli ovdje pred nas, što ste nam došli izložiti što radite. Dva pitanja. Što se tiče mjera za borbu protiv pranja novca, Možete nam nešto reći e, o tome kako napravimo po pitanju e, rada sa OECD-om i sa drugim e, međunarodnim organizacijama koji se bave tom temom budući da je pranje novca globalizirani fenomen. Drugo pitanje, što se tiče zaštite osobnih podataka, možete li nam prenijeti, da tako kažem, na ovom kraju mandata u kojem ste bili jako aktivni, E, nekoliko rješenja za koje vi smatrate da su neophodna za budućnost e, koje treba provesti kako bi se pojačala zaštita e, osobnih podataka i osobnih života naših građana. Hvala vam. Gospodin Breyer. Hvala vam, gospođo povjerenice. Moje pitanje tiče se akta o digitalnim uslugama koje ste već spomenuli, koji će biti predložen. U medijima smo vidjeli neke informacije o sadržaju tog prijedloga prema planovima glavne uprave Korekt i jako sam zabrinut zbog toga što bi s tim aktom e, internetske platforme mogle postati nekakve sa internetske politike, mogle bi e, postati cenzori, mogli bi e, čak i onda utjecati na ono što se stavlja na internet. A nerealistično vrijeme za ukidanje sadržaja moglo bi ugroziti pružnje usluga malih i srednjih poduzeća. Možete li nam potvrditi vaše stajalište o tome? I kao drugo, biste li se složili u okviru tog e, akta o digitalnom sadržaju da se može anonimno koristiti e, iskorištavati pravo korištenja interneta zbog toga što bi onda s time izbjegli e, curenje podataka, a u njemačkim medijima već e, postoji da mogućnost se usluge koriste na anoniman način gdje je to tehnički moguće, bismo li to mogli možda uvesti na europskoj razini. I moje treće pitanje tiče se interkonektivnosti to je na e, jedan navodni element e, tog akta o digitalnim uslugama da se i e, usluge slanja poruke i društvenih mreža u to uključe kako bismo se osigurali da potrošači imaju pravo promijeniti platforme i koristiti one platforme koje bolje štite njihove podatke. Biste li bili za takva pravila o interkonektivnosti? Hvala, gospodin Zovski. Zahovski, hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam gospođo povjerenice. ja ću govoriti na češkom jeziku kako bi bio malo brži. Kao prvo 2018. godine, ako se dobro sjećam, vi ste bili ovdje pred nama i govorili ste o onom skandalu Cambridge Analytica. Govorili smo o curenju e, osobnih podataka od nekih 80 milijuna europskih građana i rekli ste da će Europska komisija snažno na tome raditi. Ja bih htio postaviti pitanje što ste napravili do sada, kako napreduje to istraživanje i mogu li europski građani očekivati da će se Facebooku nametnuti um, kazna zbog toga. Jedno drugo pitanje je možda slično, a jednako važno. Upravo smo vidjeli nacrt proračuna za razne europske agencije za 2020. godinu. Što vi mislite o tome da s jedne strane, Europska komisija kaže da će se boriti protiv krijumčarenja ljudima i terorizma, a da s druge strane vidimo da su predviđeni rezovi e, u e, proračunu, primjerice 55 mjesta će nestati u Europolu i Eurojustu, a ti rezovi su toliko i jaki da će te agencije u travnju već biti u takvom stanju da neće više biti operativne, da neće moći raditi na nekim temama koji se tiču organiziranog kriminala. Hvala. Hvala zastupnica Kinići. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam, gospođo Jurova. Gospođo Pranjice, dva pitanja. Kao prvo što se tiče direktive o, borbi protiv pranja novca. Moje pitanje je sljedeće. Kako možemo zajamčiti da će nova kontrola nove europskog tijela za nadzor banaka se moći dobro koordinirati sa mehanizmom Europske središnje banke? A još jedno drugo pitanje, e, Istanbulska konvencija. Mi smo intenzivno na tome radili. I koje bi mjere sada mogla poduzeti Europska unija kako bi se poduprijele države članice prilikom konkretne provedbe tog sporazuma? Zato što mnoge države članice još uopće nisu počele s djelovanjem. Koji instrumenti iz europskog zakonodavstva bismo mogli iskoristiti za to da se konkretno pruži zaštita žrtvama koje su, e, dakle, žrtve spolno nasilja, ali isto tako naravno i djeci koji su izuzetno traumatizirani zbog toga. I još nešto, bi li bilo moguće da razgovaramo o izmjeni direktive 94 iz 2009. godine kako bi bolje zaštitili djecu i maloljetnike. Izvolite. Komisarin Jurova, Poštovana pomjenica Jurova, zastupnik Franc, srdečno vam zahvaljujem na radu. E, želim vas pitati kada i kako će Europska komisija reagirati na rezoluciju iz veljače o potrebi da postoji europski okvir i strategija za integraciju Roma i za veću borbu protiv antiromskog postupanja. Jer i politika protiv diskriminacije Europske unije treba bolje provesti. I te dvije teme moraju biti pod nekim obvezujućim e, nazivnikom. Kao što znate, u Europskoj uniji imamo Gane i Gani Ramu, primjerice jednog e, Roma iz Kosova koji je pretučen u Prištini. Zatim isto tako jedan Rom u Bugarskoj je upuca nedavno. U Italiji e, se pale kuće Sinti obitelji, isto tako i Umu u Njemačkoj je izvršen takav jedan napad i pometnut je požar u jednoj obitelji. E, romska zajednica je e, skupina koja je najviše izložena diskriminaciji, koja nema pravo na rad, na zapisnu skrb, na stanovanje. Mi nemamo problem sa Romima, imamo problem sa sizmom i to je nešto što sada konačno moramo zajedno zaustaviti. Hvala vam, gospodin Fest. Dobar gospođo Jurova. Dva pitanja. Kao prvo, E, imam li krivi dojam ili mi se čini da jako rezervirano odgovarate na naša pitanja. Imam osjećaj da odgovarate samo na ona pitanja koje dobivate iz lijevog krila, a niste e, uopće e, na ono što je rekla gospođa zastupnica s drugog spektra ili gospodin Takačino. Dakle, zanima me kako se to poklapa sa time da biste vi trebali biti nepristrana kao povjerenica. Drugo pitanje, budući da sam i u odboru za ženska pitanja, postoje li naznake da u onim državama članicama koje su potpisale Istanbulsku konvenciju, da imamo e, naznake poduprite statističkim podacima da opada obiteljsko nasilje ili je obiteljsko nasilje nažalost i dalje toliko visoko kao što je bilo i prije potpisivanja Istanbulske konvencije. Hvala. Gospođa Spurek. Izvolite. Kao prvo, gospođo Venice, hvala vam na dobrom poslu kojeg smo bili proteklih pet godina, sada trebamo nastaviti sa ambicioznim i potrebnim politikama. Ja bih e, se htjela osvrnuti na tri ključna područja. Kao prvo, nasilje protiv žena i obiteljsko nasilje. Europska unija mora riješiti sve probleme i potpisati Istanbulsku konvenciju. Isto tako mora biti e, sposobna iznositi zakonodavstvo kada, se javljaju takvi e, kriminali. Imamo e, primjerice članak 83. iz ugovora koji se treba izmijeniti pomoću e, klauzule pasrel. Znamo da nova predsjednica komisija podupire taj prijedlog i može li onda Europska komisija već sada izraziti spremnost da radi na tome? I kao drugo, horizontalna direktiva protiv diskriminacije imamo primjerice eh, diskriminaciju osoba s invaliditetom ili eh, LGBT osoba, a vi ste, gospođo Ferenica Jurava, pokušali 2014. godine oživiti tu direktivu i na tome vam eh, izuzetno zahvaljujemo, ali sada smo u 2019. godini, te vrijeme da to konačno dovršimo. Što vi, po vašem mišljenju, možemo još učiniti prije nego što nova Europska komisija krene s radom? Hvala. Hvala. Magid. Hvala vam, eh, gospodine predsjedniče, hvala vam, gospođo Fenice, na doprinosu i na izlaganju. Sigurno se svi slažemo, eh, to smo prije spomenuli, da nam treba dobar okvir za prevenciju i borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, da je to ključno značaj kako bismo zaštitili integraciju europskog financijskog sustava i kako bismo povećali financijsku stabilnost. Ali jasno je da nisu svugdje u svim bankama, u svim europskim državama članicama primijenjena pravila na isti način. Ne smijemo E, dopustiti da dođe do bilo kakvih slabih točaka koje mogu iskorištavati e, kriminalci u EU. Što se može više učiniti, molim vas da mi nešto o tome kažete, kako bismo ohrabrili države članice da bolje primijene ta pravila na terenu i kako ćete savjetovati novu predsjednicu komisije i vašeg nasljednika da snažno protiv toga djeluju. I na posljedku što se tiče e, govora mržnje. Pozdravljam da imamo trenutno zakonodavstvo protiv govora mržnje, ali kao što znamo, samo jedan jako mali udio žrtava prijavljuje policiji slučaje slučajeve e, zlostavljanja i gore mišljenja, čak kada to čine nije onda mnogo od njih okarakterizirano kao takvo. Imamo dakle, određene predrasude s vezi. Kako se možemo pojednuti da sve policijske službe u svim državama članicama imaju sve alate koje omogućavaju da e, se s njima obračunaju? Hvala. Gospodin e, Bilčik. Hvala vam, gospođo povjerenice. Hvala vam na vašim riječima. Ja sam novi zastupnik u parlamentu te želim izraziti nadu da ćemo u budućnosti dobro surađivati s Europskom komisijom. I htio bih spomenuti dva pitanja u ovom krugu. Što se tiče onoga što ste već e, pokrili u vašem govoru, jako ste naglasili e, jednake prilike i pravednost, a nešto što je u mojoj kampanji bilo jako osjetljivo kada sam sudjelovao u kampanji za Europski parlament, bilo je pitanje dvostrukih standarda, to dvojne kvalitete proizvoda na jedinstvenom tržištu. To je pitanje koje je prije nekoliko godina spomenuo predsjednik komisije gospodin Juncker. Znam da je to nešto što je Europska komisija eh, obrađivala i želim vas pitati kako vi procjenjujete ono što je postignuto i koje sljedeće korake predviđate kako bismo imali pravilnu situaciju na jedinstvenom tržištu te jednak pristup naših građana što se tiče proizvoda iste kvalitete, neovisno o tome gdje žive u Europskoj uniji. Drugo pitanje koje želim eh, spomenuti, vi ste spomenuli GDPR, eh, opću uredbu o zaštiti podataka, zanima me koliko smo spremni E, obračunati se sa posljedicama e, Brexita bez dogovora što se tiče te uredbe. Hvala. Hvala, gospođa Barling. Barley. Evo, nećete vas iznenaditi. Što bi vam htjela pružiti priliku da se vratimo o očuvanju pravne države. Ja sam jako zahvalna već na onom što ste rekli, da to nije samo pitanje pravosuđa, nego i političko pitanje. Jer e, to možda nije bilo tako jasno kazano kad smo imali prilike razgovarati sa Ursulom von der Leyen, pa nam jako drago da ste to vi rekli i istaknuli. A osim toga i da je to pitanje uzajemnog povjerenja. Pa možda biste mogli malo nešto reći kakve bi bile posljedice poštivanja pravne države, odnosno tog nepoštivanja po prikupljanje e-dokaza recimo i kako bi to moglo izgledati. Hvala. Gospodin Lagodinski. Hvala lijepo. Mi smo jako sretni što ovdje govorimo o vladavini prava. Ali želio bih vas upozoriti na jednu stvar. S jedne strane govorimo o vladavini prava, a s druge strane govorimo o e-dokazima i digitalnim pitanjima. Mislim da se o tome treba govoriti zajedno, jer ako pogledate stanje sa e-dokazima, onda vidite da postoje flagrantna kršenja e, propisa i zakona i očuvanja pravne države tu. Jer ono kako ste vi to predložili u svojim aktima, to bi značilo da mi automatski trebamo davati e-dokaze drugim zemljama na njihov zahtjev. A u istom trenutku, u trenutku kad se izda evropski uhidbeni nalog ili općenito uhidbeni nalog, imamo situaciju da ne možemo surađivati s drugim zemljama unutar Evropske unije jer one ne poštuju standarde E, zaštite države prava, poštivanja države prava. Pa kako mi ne vidimo koje su vi to instrumente, kako vi koristite te instrumente za prikupljanje dokaza i kako to ide. Zatim pitanje općenito klasifikacije e-dokaza što je bilo sasvim novo. I to je bilo sve skupa i prikupljanje klasifikacija sasvim drugčije od svega što smo mi do sada imali. I to su nekakva nova propisi za digitalno doba. Zatim ista stvar što se odnosi na ovaj sporazum između SAD-a i Europske unije. Kako će se tu postaviti prema kršenjima posebno članaka 6. i 48. E, opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. A zatim da još odgovorim našim kolegama sa krajnje desnice. Tu postoje vrlo jasni standardi e, zaštite pravne države koje ne govore o onom abstraktnom standardu. Jer napokon pogledajte samo praksu Europskog suda, praks, Europskog suda i pročitajte sve šta s čim se on bavi, pročitajte njihov pravilnik, vidjet ćete da se on bavi vrlo konkretno zaštitom države prava i da to nije nimalo abstraktni koncept. Hvala gospođa Struganov, hvala, dobrodošla povjerenice. Prvo, bih vam željela zahvaliti na svom vašem napornom radu tijekom ovog mandata i posebno vam zahvaliti zašto koristim ovu priliku za vašu posvećenost e, i upornost e, u radu na očuvanju pravne države i izgradnji iste ako je nema, pogotovo u slučaju moje domovine Rumunjske. A isto tako bih spomenula da bi pravi organ, prava država, pravna država trebala biti E, jednako jer snažna sa istim standardima u svim državama članicama. Međutim, kao što znamo, politička nestabilnost i nedavno učestali napadi na pravnu državu koji su došli direktno od vladine e, koalicije, to u Rumunjskoj dosta otežavaju. No sad, moja prva stvar je e, se odnosi na europsku evropsku zapravo obsesivnost konvencijom o očuvanju o ljudskim pravima. Imamo li mi tu sad već prve odluke na ovim presudama koje je trebao donijeti sud u vezi tim evropske? A drugo je okvir opće uredbe o zaštiti podataka. Da, komisija je usvojila izvješće u kojem se razmatra taj novi pravni akt i kako on funkcionira u protekle godine. Međutim, u Rumunjskoj imamo situaciju u kojoj se jednostavno zlorabi taj pravni akt kako bi se ograničila sloboda medija. I sad imam razne situacije. Prvo, da je e, zakon o zaštiti podataka treba e, u našem zemlji zapravo e, primorati onda naše investigacijske novinare da otkriju svoje novinare. A drugo, ako bi se oni ne bilo šta pozvali, onda im se recimo ponovno ta uredba stavljala pod nos. Pa kako biste vi to prokomentirali? Gospodine Papadakis. Hvala lijepa. E, imam ja jedno pitanje koje sam već nedavno postavio. Naime, kako se Europska komisija e, ponaša u slučaju Poljske. Kazano je da komisija zna da se u određenim zemljama članicama postoje zakoni o zabrani korištenja simbola komunističke prošlosti. A rekli ste i da svaka zemlja članica da svaka zemlja članica našla svoj vlastiti pristup kako će se suočiti sa vlastitom prošlošću i kako će to razriješiti u svojim granicama. Međutim, nije nam baš sasvim jasno, jer e, ovdje se ovdje opet nisu standardi isti, jer i prošlosti su iste prema tome. Postoje neke apsolutne zabrane, a kod nekih su relativne. I kad recimo Europska komisija se pogleda u poljsko pravosuđe, kaže nije u redu. Međutim, u toj zemlji se zapravo pokrivaju antikomunistički zakani, pa nas zanima kako na to reagirate. Šta kažete na Ukrajinu? Tamo su recimo zabranili općenito komunističku partiju to mislim da je prilično farizejski što vi radite i da nisu standardi isti za sve. Postoji već jedan program Europa građana koja se, koji se provodi u zemljama članicama. To otprilike miriši na zaštitu prava, temeljnih prava, ali čini se da se i to selektivno primjenjuje samo tamo gdje neko želi neke interese specifične za, e, zaštititi. Drugim riječima, mislimo da vi zapravo aktivno potičete jedno antikomunističko djelovanje i mislimo da to ne ide. Mi tražimo da se jednostavno ukinu svi antikomunistički progoni. E, hvala, izvolite zastupnice. Hvala lijepo štovana e, gospođo povjerenice. Što se Bugarske tiče, Europska komisija je u svojem izvješću navela više puta da tu postoji visoka razina korupcije. Ali još se i pribilježilo i smatra se i procjena je da se korupcija pogoršava. Da jednostavno državno odvjetništvo nema nadzor nad tim, unatoč svim preporukama Venecijske komisije. Državno odvjetništvo u Bugarskoj radi po političkim napucima. Imate li vi kakvu preporuku E, kako bi recimo ured državnog odvjetnika na svim razinama mogao djelovati bez ikakvih političkih utjecaja i implikacija. Nedavno smo imali jedan slučaj hakiranja podataka iz ureda statističkog ureda o nacionalnim prihodima koji nije imao presedana do sada. Podaci milijuna građana su e, procurili u javnost. I sad što mislite, ko je odgovoran za to? Za takve recimo velike nedostatke u informacijskoj sigurnosti u Bugarskoj i pogotovo ako da li će recimo se takav e, takve stvari e, odraziti na naše članstvo u Schengenu. Hvala gospodin Hook. E, nas zanima umjetna umjetna inteligencija. Mislimo da će se to jako odraziti na prava svih građana, posebno potrošača i kako vi na to gledate. Šta mislite na tom području učiniti? Ovo je bilo kratko i jasno. A sada gospodin Jaki, zadnje riječi prije nego što se popis zatvori ovdje. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. pravna država. To je pitanje zaštite pravne države je nam e, uvijek aktivna tema kojom se komisija bavi, međutim to je jedna vrlo politizirana tema. I kad god pitam za recimo e, povrede pravne države, onda mi se uvijek kaže da se recimo u Poljskoj konkretno o se govori o kršenju i o, nepoštivanju pravne države, onda mi se kaže recimo da je to posebno u Poljskoj način na koji se imenuju suci na koji način, dakle politički diktirano. A međutim, kako se imenuju suci u Njemačkoj? Postoje tu recimo isto tako sustav da se jedan gremi koji se sastoji od političara i stručnjaka iz pravosuđa imenuje suce a u Poljskoj to nije bitno drugčije, mislim tu i u Njemačkoj sudjeluju političari u imenovanju sudaca, dakle, ali njih se onda recimo zato ne proziva kao recimo Poljsku, pa možete li nam to malo prokomentirati? Jer e, mi vrlo često govorimo vrlo općenito o tim važnim temama, ali bilo bi vrlo zanimljivo da se vratimo konkretno na to da u njihovom državnom sudbenom vijeću su isto političari, pa nas to jako zanima da nam kažete kako to ja sam koristila krivi mikrofon. Ja sam nova članica ovog odbora i nova zastupnica. Prvo, bih e, željela zahvaliti povjerenici Jurovoj da se posebno bavi i pravima žena, rodnom ravnopravnosti. Moje pitanje je vrlo jasno i kratko. Pretpostavljam da to nije jednostavna zadaća e, surađivati sa svim zemljama članicama na području promoviranja i jačanja prava žena. Pa me sad zanima kakva je zapravo vaše iskustvo u tom vrlo izazovnom poslu. Kao i u kojoj mjeri su zemlje isključivo neovisne da rješavaju to pitanje rodne ravnopravnosti u svojim granutar svojih granicama, a u kojoj mjeri i gdje Europa može intervenirati ili se umiješati ili da kažemo što poda pod europsku nadležnost. I zatim kako se vi konkretno kako postupate da bi osigurali suradnju svih na tom osjetljivom pitanju, a to je puna rodne ravnopravnosti muškaraca i žena. Evo, povjereniče, povjerenice, mogli smo i očekivati da ćete pobuditi veliko zanimanje kod naših zastupnika, ne samo starih, nego posebno i novih i da će se ova rasprava zaista užariti, da tako kažemo, pogotovo što je ljeto već i stigla. Pa sada u kojoj mjeri stignete ćete odgovoriti na pitanja. Međutim, rekao sam i podsjećam još jedan puta da neka razjašnjenja, neka detaljnija pitanja se će se naknadno dostaviti u pismenom izdanju odgovorni na njih jer jednostavno nemamo vremena za sve. Hvala lijepo, ovo je za mene jako dobra prilika i da ja to ponovim jer e, znate neka pitanja jednostavno se moraju u pismenom izdanju opsežnije dostaviti odgovori na njih jer potrebne su i preciznije formulacije prema tome bilo bi mi jako drago da mi još jedan puta prikupite sva pitanja na koja nisam stigla i neću stići sad odgovoriti e, pa ćemo to onda učiniti naknadno. Ali da krenem sad sa krajem, ovo pitanje o rodnoj ravnopravnosti. Mi smo zastupali strategiju koja je gurala nekoliko prioriteta, ali moram priznati na moje veliko žaljenje napredak koji smo polučili nije baš bio osobito velik. U nekim, recimo prema nekim indikatorima, e, recimo sudjelovanje žena u institucijama, upravnim odborima i tako dalje, tu ide jako, jako polako, polako se pomičemo i nije neki napredak koji bi vas zapanjao. A recimo od, u Europskom parlamentu od 36% žena zastupnica smo došli do 40%, to je već napredak. I evo, to je recimo žene političari. Jučer smo primjerice e, doživjeli otproštaj Tereze May iz Britanskog parlamenta i šta je rekla? Rekla je be yourself, budite vi sami, ne hinite. Druga stvar, Kad sam rekla da je, evo tu smo čuli to više puta, da je vladavina prava abstraktna stvar. Naravno da nije. Evo, ja sam ovdje zabilježila vaša pitanja. I evo da vam kažem, mi, problem je naravno, mi ne možemo izmjeriti stanje pravne države u zemljama članicama kao što to činimo mjerenjem konkretnim u fiskalnim sustavima. A drugo, nije jednostavno a mislim da mnogi među vama to dobro znaju, da nije jednostavno objasniti ljudima koji nisu odvjetnici koji nisu proučili teoriju države i prava ni ustavno pravo. Teško im je objasniti zašto je to toliko važno, zašto je to načelo poštivanja pravne države bitno, zašto je bitno da shvate da pobjednik e, na izborima ne dobiva sve. Jer to je onaj demokratski sustav i načelo na kojem se naše društvo zasniva. A unatoč tome koliko je to važno, ja mnogima nisam uspjela objasniti zašto je to tako važno. Možda je problem moje komunikacije, možda ću ih morati popraviti, ali moramo razmišljati naravno i edukacije o temeljnim, jer temeljno načelo naše, <laughs> kako ćemo zapravo ljude kompletno kompletno ovaj, uputiti u to, jer napokon to je temelj kompletnog našeg načina života, našeg sustava, naše demokracije. I oprostite, ja nemam baš puno vremena, ali inače jako volim kontroverzna pitanja, ovdje ih je bilo jako puno. Jer mi se bavimo sil, jako teškim stvarima, pravimo se pitanjem i identiteta kroz to i naravno treba biti uvijek, ja sam uvijek spremna kao što i treba biti spremna u Europi na kompromise, ali onda još nešto da kažem uvijek sam tu za vaša pitanja. A zatim da se vratim na ono što je pitala gospođa Reintke, ne mogu si pomoći, ali da izdvojim to pitanje. E, bilo je pitanje pravne države u odnosu na proračun i u kojoj mjeri će se tu, kako će se to odraziti. Ja se nadam da će se to usvojiti jer je ta povezanost između pravne države i proračuna vrlo konkretna. Procedura koja je tu predviđena za kršenje načela pravne države ili pomoć u njezinom učvršćivanju je vrlo jasna i prema tome to, mislim da će se to i formalizirati. Zatim bilo je tu pitanja o obit, nasilju obitelji i nasilju prema djecom, djeci. Mislim, mi se tu osnajemo na Istanbulsku konvenciju i radimo na tome da bude ratificirana u svim članicama. I mislim da je prilično sigurno da će Evropska unija se pridružiti konvenciji barem u okvirima svojih nadležnosti, ono koliko može. A još jedna vrlo uspješna priča, a iskreno, iskreno govoreći, tež, ja sam to pokušavala i činila sam sve da se to E, provede. Naravno, mislimo na kraju ostaje ta teška stvar da je ratifikacija Istanbulske konvencije napokon u isključivoj nadležnosti suverenih država i e, to je dio njihove suverenosti i to mi poštujemo. Ali smo naporno radili e, da im pomognemo da ratificiraju jer to je jako koristan i bitan pravni akti za budućnost. Bez Istanbulske konvencije bi bilo jako teško razmišljati o budućnosti, ali ako je ne bude, ako ne bude ratificiran, da ćemo morati razmišljati o nekim drugim pravnim aktima koji bi se bavili specificiranim zločinima i kaznenim djelima u tom kontekstu, ali sami znate koliko je to osjetljivo. Vi znate koliko je zapravo eh, na tom području osjetljivo materijalno kazneno pravo koliko je to osjetljivo područje. Uvijek postoji, ako smijem reći, jedna vrlo jaka borba između Evropske unije i zemalja članica, ako to smijem tako nazvati, o tome što se i dokle treba regulirati na evropskoj razini. A mislim da kod nekih područja pravnih je to posebno teško i još gore nego drugdje. I zato znamo da Istanbulska konvencija nije imala ni do sad jednostavan život, a neće biti laka ni budućnost. Što se tiče ovog pregleda stanja u pravosuđu, ja mislim mogu samo još pokriti ove naše instrumente kojima se koristimo, recimo benchmarking, dakle mjerila i tako dalje. Zatim imamo članak sedmi koji je uvijek rješenje onog zadnje koje postoje kod sustavnog kršenja e, načela pravne države u nekoj zemlji. Onda imamo ovaj pravosudni scoreboard, takozvani pregled stanja pravosuđa. I mislimo da je to vrlo koristan instrument na kojem mi mjerimo učinkovitost, brzinu i neke druge mjerljive pokazatelje za pravosuđe, stanje pravosuđa, a onda i neke vrlo važne indikatore kao što su neovisnost i kvaliteta pravosuđa. Svake godine to naravno digne razinu adrenalina u tijelu nekog od ministara pravosuđa, neke od zemalja članica, jer je onda naravno između percepcije ono kako građani gledaju na stanje pravosuđa ili recimo ekonom, privredna zajednica i ekono, ekonomije te zemlje ili sam ministar mogu biti različiti i mogu dignuti jako temperaturu. Ali a onda naravno dolazi to i pitanje kako Evropska unija na to gleda. Ali gledajte, u svemu tome je najvažnije povjerenje, jer vi ništa ne možete nigdje, a najmanje u pravosuđu pokrenuti i učiniti ako nemate povjerenje građana. E, recimo vidimo u nekim zemljama je recimo pravosuđe relativno dobro stoji u nekim dijelovima društva i zato moramo gledati kako to oni rade da bi to imitirali. Ali da kažemo pokazatelj, scoreboard, dakle ovo, pregled stanja je posebno recimo učinkoviti kod kaznenih postupaka i kaznenog materijalnog prava. Zatim imamo još nešto, imamo recimo specifične preporuke po zemljama to je opet vezano za gospodarstvo. Ali naravno, funkcionalno pravosuđe se nevjerojatno snažno odražava na kompletnu ekonomiju države, to je jasno. Zatim je to, ovo što smo predložili, to bi bila godišnja revizija e, stanja pravne države, zatim imamo u Bugarskoj i Rumunskoj poseban mehanizam jednog nadzora i mogu samo ponoviti da je Jean-Claude Juncker rekao da bi se te, taj e, monitoring i stalni nadzor trebao prekinuti ako te države završe kompletno svoje reforme i preobrazbu pravosuđa. To je dakle vrlo intenzivan dijalog i komunikacija između između tih država i Europske komisije i mi smo jako puno razgovarali s njihovim sucima, s njihovim tužiocima i o tome kako što može komisija učiniti da im pomogne na tom putu jedne kompletne preobrazbe i e, i reformi njihovog sustava i to se vodi još od listopada 2018. kao što znamo, ali vidjet ćemo um, dokle će to trajati i da li ćemo moći prekinuti kao što je Jean-Claude Juncker preporučio kad ispune svoje reforme. Međutim, zašto je to posebni? To je bio posebni dogovor koji je postignut čim su te države kada su pristupile Europskoj uniji. Tada je dogovoreno da moraju proći još te reforme i zbog toga je takav aranžman donesen da postoji taj nadzor kod njih poseban. Zatim pitanje uzajamnog povjerenja i to je naravno usko vezano za pravnu državu. Imamo nekoliko instrumenata koji su za to vezani, recimo Europski uhidbeni nalog i elektronski dokazi. I bilo je pitanja tam kad smo raspravljali o elektronskim dokazima na vijeću, uvijek su dva pitanja bila u prvom planu, a to je poštivanje ljudskih prava, uključujući naravno i naravno i prava, recimo poštivanje prava samog okrivljenika tijekom čitavog postupka istrage ili kasnijeg procesuiranja. Zatim involviranje i te kompanija u nekim drugim državama. Da vam kažem otvoreno, ja ne volim i ne sviđa mi se način na koji to danas funkcionira funkcionira. Jer sad se recimo od IT kompanije traži da isporuči podatke, oni to mogu i ne moraju činiti. To će biti na dobrovoljnoj bazi kod njih, valjda ovisno se o tome da li se njihov izvršni direktor dobro naspavao ili nije ili ne znamo čemu, to je dakle kompletno e, dobrovoljno a to mi se ne sviđa. Dakle, mi smo jako pažljivi kod zaštite temeljnih prava, ali taj mehanizam o kome govorimo može funkcionirati među državama samo ako te države barem imaju ono elementarno povjerenje jedne u drugu. A o tome možemo još puno razmatrati. Naravno, kad dođemo na teme SAD-a, možemo se pitati kako će izgledati taj sporazum Europe i SAD-a a da li ćemo ga uspjet progurat, a s druge strane vidimo da SAD pokušava sklopiti bilateralne ugovore sa po nekim državama unutar Europske unije. To mogu reći samo ne, jer mi želimo postići jednoobrazne, unificirane, harmonizirane standarde koji vrijede za nas i koje želimo nametnuti svima s kojima mi poslujemo, pogotovo ako oni dobivaju podatke naših državljana i rade s našim građanima. Mi ćemo, mi ćemo se ispričati E, kolegama sa sljedećom prezentacijom, a to je upravo ovaj pregled stanja pravosuđa. Mislim da je jako usko vezan za ovo o čemu tu govorimo, jer jednostavno smo zašli u njihovo vrijeme i neće za njih više biti vremena. Da, dakle se vratimo na uzajamno povjerenje onda i instrumente o kojima ste pitali, kojima se mi služimo, šta nam pomaže. Vidite, postoji vrlo, vrlo otporna i robustna sudska praksa Europskog suda pravde koji nam uvijek kaže vrlo jasno i vrlo čvrsto da postoje standardi, vrlo konkretni i koji se moraju poštivati i prema tome toga se države članice moraju držati i učiniti više da ih dostignu a zatim konačni sporazum SAD-a i EU-a o zaštiti privatnosti i odnosu prema američkom zakonu o cloudima, o oblacima podataka. Dakle, tu je jedno vrlo pravno pitanje i to mislim da je Madame Sophie Velde pitala to, ali nismo još stigli do tog vrlo, vrlo uskopravnog pitanja kako će se jedno na drugo odraziti, naš zakon na njihov zakon o oblaku i obrnuto. Zatim pitanje E, kvalitete i gospođa Duan i e, općenito zadržavanja, lišavanja slobode, uhičivanja privremenog i tako dalje. Mislim da sam to donekle pokrila e, već u svom govoru. Naravno, temeljna prava i oduzimanje slobode, to je velika tema i mislim važna tema i mislim da je na zemljama članicama da ispune e, sve e, kriterije, standarde, uvjete e, Europskog suda za ljudska prava. Naravno, mi tu postoje različite alternativne sankcije koje smo mi predvidjeli ako se to ne poštuje, ali recimo jedan od prijedloga je bio da se onda obustavi europsko financiranje ili suspendira, ali da čujem od zemalja članica da nije jako popularno investirati u zatvore jer se to recimo um, kod njih je jedno vrijeme to bilo čak uh, bilo unosnije nego investirati u škole i bolnice, ali ja sve razumijem kako se te situacije mijenjaju jer ja sam došla iz nacionalne politike. Međutim, činjenica je da je mi jedna od naših sankcija je recimo bila da obustavimo europsko financiranje pa onda dok se situacija ne popravi, recimo kod pitanja oduzimanja slobode zatvora, standarda zatvora i poštivanja prava zatvornika i tako dalje. Zatim, da se vratimo na e, instrumente za kazneno pravo. To je, recimo, zahtjev za uzajamnom pravnom pomoći. Kad sudac traži, recimo, svojim putem e, pravnu pomoć, to traje u prosjeku 10 mjeseci. Kad koristimo evropski nalog za evropski na, istražni nalog, onda je to 120 dana. Prema tome, mi nudimo naravno uvijek tu i nužne jamstva, nužna jamstva za čuvanje e, privatnosti podataka u, u sklopu tog, a dajemo i nudimo instrument koji bi u kritičnom trenutku omogućio naše vlasti da prikupe e-dokaze unutar 7 sati ili 10 dana. To je upravo revolucionarno u odnosu na onih 10 mjeseci ili barem 120 dana prema evropskom nalogu. Prema tome, vidite na komisiji da pripremi taj prijedlog pravnog akta u detaljima. Mi radimo već više od dvije godine na tome. U travnju prošle godine smo relativno kasno krenuli sa jednom revizijom do sad učinjenog, ali mi smo i dalje na pravom putu i želimo to dobro učiniti, jer kao što vidite uz jaka jamstva očuvanja privatnosti podataka, uz jačanje naravno i ingerencija vrlo jasno samih zemalja članica u svemu tome, to je jedan put napred i to ćemo dovršiti. Zatim pitanje o zločinima koji se temelje na seksualnoj orijentaciji ili su time motivirani. E, mi kako protiv toga djelujemo i kako prikupljamo podatke o tome. Mi ih prikupljamo na razne načine, pogotovo preko Agencije za e, temeljna ljudska prava, zatim od samih zemalja članica, zatim pazimo da vidimo da li e, se recimo kakve su E, situacija zemljama članicama, koliki je broj presuda doneset u kojem slučaju, kontaktiramo i sa NGO-ima tu i tu pravimo recimo e, pregled stanja da vidimo koliko toga je procesuirano, koliko tu je doneseno presuda u odnosu na broj koliko je toga bilo, do kojih podataka možemo doći po zemljama članicama i pratimo to naravno. Zatim e, direktiva o nejednakosti. Kao što sam već rekla prije, mi moramo se i dalje boriti. Sljedeća naša stup, stepenica na tom je listopad e, ove godine. Zatim kako surađujemo sa organizacijama za kod e, suzbijanja pranja novca. Naravno kako. Prvo imamo tu specijalnu radnu skupinu o kojoj smo govorili i koja de facto u naše ime kao organizacija djeluje. Međutim, mi smo odlučili da učinimo više kao Evropska unija i evo, to sam već rekla šta sve radimo. Dakle, sami naši pravni akti su već jaki proboj i zatim naš nadzor da se vidimo da li se e, naši pravni akti i provode kako treba, pogotovo četvrta i peta direktiva iz paketa o suzbijanju pranja novca. Jer gledajte, kako bi bilo moguće da se u grani Danske banke u Estoniji u sedam godina moglo oprati 200 milijuna eura, a nitko nije to primijetio a na danskoj strani gdje je bila majka, banka majka, osnivačica ove banke u, Estoniji, niko ništa nije znao. Nigdje niko ništa nije znao. Ali to si, kako je moguće da se tako šta događa? Prema tome, mi moramo e, naći odgovore na ta pitanja. Poneke odgovore smo našli, ali u svakom slučaju smo iz tih bankarskih skandala naučili vrlo važne lekcije a rezultati su sadržani u izvješću koje je komisija jučer usvojila. To je vrlo zanimljiv materijal. Pročitajte to. Tu se govori o anonimnim transakcijama, o raznim načinima, na koji način se e, tu pere novac. Mi smo pokrili čak i područje sa virtualnim valutama preko kojih se također jedan dobar dio novaca, ali možemo i učiniti više i činit ćemo više. Naravno, uvijek je vrijeme sporno ovdje kod nas u odboru Libe, pa je došlo vrijeme da zaključimo e, ovu razmenu i da uputite odgovore u pisanom obliku. Digital Act e, slijedi, imamo planiranje za to, ali ne znam kako će to točno izgledati. Imam svoju viziju i e, ne želim sad opterećivati partnere s vizijama Vere koja evo ni ne zna što će dalje ovog što se tiče Cambridge analitike pola milijuna e, funti u Jedinoj kraljevini još uvijek se provodi istraga, ali situacija je e, zapravo grozna jer toliko je malo e, mali iznos ja mislim da bi trebalo e, za Cambridge analitiku primijeniti pravila koja su vrijedila prije e, opće uredbe o zaštiti podataka. Eto, ja sam govorila o e, nasilju u obitelji, dvostrukim standardima za proizvode, to je velika e, priča za potrošačku politiku i s tim se mora ići dalje. E, imamo neku kompromisnu verziju u kojoj stoji da bi to trebalo zabraniti, osim ako postoji legitimni e, razlog e, koji se odnosi na tehničke standarde. Međutim, Navodno to bi onda se od države do države gledalo. Međutim, komisija mora E, provesti e, provjere, testiranja, to košta već samo po sebi 2 milijuna eura e, i sad je dalje stvar na inspekcijskim službama država članica, a mi i dalje razgovaramo s proizvođačima. Prošli mjesec smo imenovali tvrtke i marke koje to rade. Pogotovo Dakle, treba gledati koji su to brendovi, e, uglavnom se radi dobrim dijelom i o hrani i piću e, i od veljače 2020. godine imat ćemo novu uredbu za bolju suradnju prekograničnih e, potrošačkih inspekcijskih službi. I evo, toliko od mene. Hvala vam lijepa povjerenice Cijenimo vaša nastojanja i uloženi trud, ali uvijek postoji i vremensko ograničenje i e, vi ste naravno i e, prebacili e, vrijeme i produljili vrijeme koje smo imali za ovu točku dnevnog reda. Oni od vas koji su postavili pitanja koje se odnose na pravosudnu suradnju u kaznenom eh, području. O tome ćemo razgovarati eh, i eh, u sljedećoj točki dnevnog reda. A drugi povjerenici koji su nadležni za pitanja kojima se bavi e, odbor Libe dolaze u rujnu. Gospodin e, Timmermans 4. i 5. rujna, povjerenik Avramopoulos, e, unutarnji poslovi 12. rujna, ali sad idemo na pregled stanja u pravosuđu. Hvala lijepa. Uh,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 Ćemo na drugu točku dnevnog reda e, koja bi trebala trajati 45 minuta, ali ćemo ju skratiti da nam ostane malo vremena za još jednu točku nakon toga. Pa ćemo sada E, razmotriti situaciju, odnosno pregled stanja u pravosuđu. Oni od vas koji ne znaju kakav je to instrument, to je zapravo jedan e, alat koji pruža podatke o više pokazatelja, o kvaliteti, neovisnosti, i učinkovitosti pravosudnih sustava u državama članicama Europske unije i glavni parametri koji se procjenjuju su sljedeći. Dakle, neovisnost, kvaliteta, učinkovitost pravosudnog sustava i e, to se provodi od 2013. godine. A imamo sada e, izdanje 2019. Imamo druge indikatore, a to je komunikacija i jačanje vladavine prava u Europskoj uniji e, Dakle, u travnju e, je to usvojeno i zapravo e, taj Justice Scoreboard je dio ukupnih alata za jačanje vladavine prava u Europskoj uniji. E, posebno nas brine E, to što međusobno povjerenje i međusobno priznavanje e, se polako gase i e, upravo zato smatramo da je bitno o ovome raspravljati prije ljetne stanke, a ovo je dokument koji vam stoji na raspolaganju i koji Dakle, e, možete uzeti no. Prije nego što dam riječ gospodinu Nikolasu Belu, e, dakle, on je e, u komisiji zamjenik čelnika koji je odgovoran za pravosuđe. Evo, mogu reći da sam ponosan što mogu e, predstaviti verziju za 2019. za e, Justice Scoreboard e, u kojem se procjenjuje neovisnost, kvaliteta i učinkovitost pravosudnih sustava. Ovo je sedmo izdanje, izdano u travnju ove godine i postalo je važnim alatom u izvoru alata koji su na raspolaganju u Europskoj uniji. E, a e, zapravo te alate, upravo čujemo od povjerenice Eurove, se namjerava e, ojačati. I to implicira i razvoj skorborda. Od prvog izdanja 2013. godine Justice Scoreboard se već dosta razvio, a napredak uključuje e, i e, ulazne informacije od ovog odbora i Europskog parlamenta koji je e, usvojio proteklih godina tri rezolucije koje podupiru Skorbord upravo zato da bi se taj instrument, odnosno alat koristio za poboljšanje učinkovitosti e, pravosudnog sustava država članica, ne radi rangiranja te učinkovitosti, nego radi procjene učinkovitosti po državama članicama e, da bi se e, zapravo to povezalo s rezultatima. Ovo je se nadopunjuje e, analizom pojedine države e, i to e, kroz komunikaciju sa dionicima u europskom semestru i posebnosti pravosudnog sustava se upravo u tom okviru detaljnije analiziraju. Što se tiče učinkovitosti ova su tri elementa doista e, ključna za vladavinu prava e, jer nacionalni sudovi e, zapravo djeluju kao EU sudovi jer primjenjuju i zakone Europske unije E, zatim e, je e, to utječe i na poslovno okruženje i ulagačku atmosferu u državama članicama i na potencijale rasta. Osim toga, proces europskog semestra ima veliki utjecaj na to kao i preporuke po državama članicama. Što se tiče prošlotjedne tjedne komunikacije dobit ćemo i e, buduće i buduća izvješća o vladavini prava koja će tek biti e, sastavljena. E, određeni trendovi su tijekom godina e, opaženi. Rezultati za ovu godinu su mješoviti, relativna poboljšanja u pogledu učinkovitosti i kvalitete pravosudnog sustava većeg broja država, ali nažalost u nekim državama je trend upravo obrnut i situacija se pogoršala. U tom e, kontekstu e, niska razina e, zapravo građani vide pravosuđe kao e, e, ukupnu funkciju koja nije neovisna i e, u proteklim godinama zapravo bilježimo veću učinkovitost sudova. Uglavnom se smanjuje, odnosno skraćuje razdoblje trajanja sudskih postupaka i u nekima je to stabilno, a naročito kod upravnih E, predmeta. Dakle, u nekim državama je znatno smanjen broj predmeta, recimo to su Slovenija, Slovakija, Slovačka i Hrvatska, dakle i to su građanski postupci. Građanske e, postupke Hrvatska je smanjila 30%, a Slovenija oko 17% e, ili posto e, i e, dalje se e, produljuje u Italiji trajanje sudskih postupaka i to za 15% i to što je zapravo na višoj instanci postupak to dulje traje. Što se tiče kvalitete pravosudnih sustava, većina država članica ima standarde o e, izvješćivanju i, i e, također o zastojima, a e, online pristup presudama poboljšanje, pogotovo na višim razinama. 19 država članica sad e, objavljuje online sve presude e, i e, to je zapravo na stabilnoj razini, a što se proračuna tiče, određen broj država poput Irske, Finske i Latvije povećao je proračun za pravosuđa. u ostalima je e, na istoj razini. Što se e, novina tiče, e, pregled standarda najviših sudova u svrhu poboljšanja presuda podrazumijeva i mehanizme za pojašnjenje, ali jednako tako i rad na poboljšanju, odnosno povećanju jednostavnosti jezika kojom se e, donos kojim je e, pisana presuda. Imamo jednako tako i e, glavne kategorije, jedna od glavnih kategorija rashoda su i sudova, sudovi, a zapravo potrošnja na sudove nije samo trošak nego je i ulaganje. Novine u pogledu neovisnosti smo predstavili po prvi puta, e, a to su disciplinski e, postupci koji uključuju suce. Dakle, E, suci trebaju biti sigurni, e, odnosno mora se osigurati da e, se sudske odluke donose bez miješanja politike. Pogotovo je to bilo važno za Poljsku i utjecaj politike na pravosuđe i upravo je o tome prošli tjedan komisija donijela mišljenje a e, očekujemo i postupanje e, poljskih nadležnih tijela. E, što se tiče poljskog zakonodavstva, ono sadrži određene elemente koji su jedinstveni u Europi. Preostali izazovi koji se odnose na pregled stanja ili Justice Scoreboard su da prvo trebaju države članice učiniti više da skrate sudske postupke i smanje broj e, nagomilanih e, predmeta. To je također zadatak za europski semestar. 9. E, srpnja vijeće je po prijedlogu komisije dalo mišljenje za sedam država članica. E, Hrvatsku, Italiju, Cipar, e, Mađarsku, Maltu, Portugal i Slovačku. Također, e, postoji još prostor za poboljšanje za pristup elektroničkim alatima da bi se moglo online slijediti napredak rada na predmetima. E, što se tiče neovisnosti e, sudova i sudaca, to je i dalje problem u određenim državama članicama, a imamo za tri države članice i preporuke za ovo pitanje. Što se tiče e, miješanja ili pritiska od strane političara, to je i kod građana i kod, za tvrtke glavni razlog što percipiraju pravosuđe e, kao e, e, da pravosuđe nije neovisno. I to ukazuje na to koliko su važni, važne mjere zaštite koje zapravo osiguravaju neovisnost pravosuđa. Kao što rekla i povjerenica Jurova, ako u jednoj državi pravosuđe ne funkcionira e, na odgovarajući način, e, to se osjeti u cijeloj državi, e, u cijeloj Europskoj uniji, jer se oslanjamo na međusobno povjerenje, a i e, međusobno priznavanje presuda i ne smije biti sumnje u neovisnost donesenih presuda, mora se e, jačati vladavina prava i neovisnost sudstva e, u cijeloj Europskoj uniji i upravo zato je izdana objava komisije o vladavini prava. Zatim treba i e, poboljšati i e, scoreboard osobito e, u segmentu kaznenog prava a pozdravljamo i input i podršku Europskog parlamenta i ovog odbora koji smo u tom pogledu dobili. Uh, hvala vam gospodine Bel, hvala vam na tom izlaganju. To je svakako povezano sa raspravom, dugom raspravom koju smo upravo imali sa povjerenicom koja je zadužena za ova pitanja, gospođom e, Jurovom. I stoga će zasigurno biti interes s naše strane da se to nadalje nastavi pratiti, uzevši u obzir one sve zabrinutosti koje smo izrazili danas jutro na prethodnom dijelu sastanka. E, gospodin Zdehovski je prvi, krećemo s raspravom. Hvala vam gospodine predsjedniče, znate da sam ja specijalist za metodologiju tog pregleda stanja za pravosuđe i postupka vezanog uz njega. Ali ozbiljno sada kolege. Želim reći da vam zahvaljujem na radu, da postoji mnogo stvari koje ste napravili, ali i dalje mi ovdje nedostaje mnoštvo informacija iz mnogih država članica. Isto tako kako se taj sustav može uspoređivati u Francuskoj primjerice i u Češkoj. Kako se može uspoređivati kvaliteta pravosuđa eh, između svakih eh, pojedinih država. Toliko mnogo stvari postoje primjerice u češkom sustavu koji još uvijek ne funkcioniraju, a mi živimo u 21. stoljeću. Pogledajte sustav pravosuđa koliko država članica je digitaliziralo svoje pravosuđe uopće. Koliko država koristi neke digitalne metode za predstavljanje rezultata koje su sudovi postigli. To je taj problem. To je problem. Dakle, imamo tu mnoštvo brojki možemo ih e, pogledati, ali ne možemo onda reći na temelju toga tko je dobar učenik, a tko loš. Postoje i mnoge izmjene u metodologiji koje možemo vidjeti da su uvedene kroz vrijeme, a još uvijek nemamo i jednu metodologiju vezanu s to kako da usporedimo sustave između pojedinih država. A što se tiče e, kvalitete pravosuđa, što se tiče nezavisnosti sudova i tako dalje, Mislim da mnogo stvari možemo saznati iz medija, ali nitko zapravo ne može neutralno reći e, nešto o e, kvaliteti sudova koja nije u tom sustavu. A što se tiče političkog interesa kojeg vidimo u mnogim sustavama. Da, to je točno. Mi imamo predsjednika vlade koji ima velikih problema sa sukobom interesa. E, njega upravo istražuje policija, a on je i dalje na istoj funkciji. I kako onda sada da kažete nešto o pravosuđu u e, Republici Češkoj, ako predsjednik vlade koji predstavlja političku moć, ako on svaki put kritizira kako rade policijske službe, kako radi pravosuđe i e, zamjenjuje zamijenio je ministra pravosuđa zato što smo imali taj problem da je bivši e, ministar pravosuđa se zalagao za nezavisno provođenje istraga. Isto tako to nećete vidjeti e, ovdje u ovom pregledu stanja i ispričavam se što toliko dugo govorim. Ali doista je velika šteta to što vi obavljate toliko ogroman posao, na čemu vam ja zahvaljujem, ali što rezultati za mene zapravo ne služe ničemu i ispričavam se na tome. Molim vas imajte na umu da kasnimo. Imamo još jednu točku koja nam slijedi prije kraja današnjeg jutrašnjeg sastanka. Imamo također i na umu da su sve intervencije dobrodošle e, svakako, ali imamo samo na umu da je pregled stanja za pravosuđe nešto e, što smo i mi inicirali kao odbor Libe, mi smo to tražili od Europske komisije u onom, onom razdoblju kada je još Vivian Reding e, bila povjerenica za vladavinu prava i, i pravosuđe. Znamo da naravno 28 država članica imaju najrazličitije sustave, velika je heterogenost među njima da su ti pravosudni sustavi različiti, ali upravo zato želimo imati e, sredstvo za usporednu analizu. To je neki način da to objektificiramo, da vidimo gdje su prepreke, da vidimo kako možemo provoditi zajedničke standarde što se tiče nezavisnosti i kvalitete učinkovitosti. Sada krećemo na e, drugog govornika, Gospodžo zastupnice Kinić, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja srdačno zahvaljujem i predsjedniku komisije na njegovom izlaganju vezano uz pregled stanja za pravosuđe. Naravno da je važno imati usporedive podatke kako bismo imali bolji pregled nad e, stanjem u pravosuđu u e, svim pojedinačnim državama članicama Europske unije. Ali ja bih htjela postaviti jedno pitanje, te ću se tu prije svega osvrnuti na e, ono načelo nezavisnosti zaposlenika u pravosuđu. Moje pitanje je sljedeće u kolikoj mjeri vrijedi to da ovaj instrument, ovaj pregled stanja za pravosuđe doista konkretno može doprinijeti tome da se postigne nezavisno pravosuđe u državama članicama Europske unije. Te zatim još jedno pitanje gdje možda e, sam još i specifičnija. Dakle, što se tiče pojedinačnih podataka koje imate o pranju novca, recimo, sukladno analizi koja je provedena eurobarometru o pranju novca rado bih čula od Europske komisije e, sljedeće. Naime, danas jutro smo već sa Prvenicom Jurovom raspravljali o toj temi pranja novca. To je važnoj temi, stoga je moje pitanje sljedeće. Imate li vi podatke o tome koliko traju takvi postupci u državama članicama te kakve su sankcije. I ako nemate te odgovarajuće podatke o tome, a još jednom bih naglasila koliko je važno po mom mišljenju imati o tome konkretne podatke, onda me zanima namjerava li Europska komisija sljedeći put kod pregleda stanja za pravosuđe uključiti i te podatke. Hvala vam u ime zelenih. Hvala vam na eh, izlaganju o pregledu stanja za pravosuđe. Imam dva pitanja. Eh, vrlo mi je drago što čujem taj prijedlog da se taj sustav treba jačati, ali eh, nas zanima hoće li ovi pokazatelji s kojima trenutno radimo biti takvi da će doista biti dovoljni da se s njima može mjeriti kvaliteta vladavine prava. To su više kvantitativni pokazatelji u mnogim slučajevima, tiču se e, duljine trajanja postupaka i tako dalje, ili su e, takvi da se ograničavaju na same postupke koje opisujemo na papiru. A ako zapravo želimo vidjeti kakva je razina nezavisnosti i kakvoće pravosuđa, onda moramo vidjeti kako se to odvija u praksi i možda i kakva je kvaliteta e, sudskih presuda i tako dalje. Mene zanima postoji potreba za dodatnim pokazateljima i bi li to bilo izvedivo. Druga stvar, taj pregled stanja za pravosuđe, može li ga se iskoristiti za za kako provodimo i koristimo europske fondove. Znam da je povezan sa europskim semestrom, ali može li se možda i sa fondovima povezati. Zatim, samo kratko da provjerim kako se to zove. Dakle, uredba koja je trenutno u vijeću Europskom parlamentu, na kojoj se trenutno radi, da se e, i ta uredba poveže sa europskim financiranjem. Kada bi se to osvojilo, smatra li Europska komisija da bi se to onda moglo isto tako učinkovito e, koristiti za ograničavanje ili neku drugu vrstu postupanja sa europskim financiranjem kako bi se onda to iskoristilo za promicanje vladavine prava. Hvala. Hvala i Sophie Intveld za Renew. Ispričavam se, niste bili na popisu, ali biste zapravo trebali doći prije. Izvolite. Napredujemo, evo, već e, sada ne govorite više Alde nego i nju e, i dali ste mi to tako i riječ. Hvala komisiji na izlaganju i na pripremi e, godišnjeg izvješća. Drago mi je bilo čuti da te to poboljšali zahvaljujući e, motivaciji iz Europskog parlamenta. Mislim da je to po mojoj eufemizam. Mi smo uvijek bili dosta kritični prema tome. Ja osobno smatram da je pregled stanja za pravosuđe ključni instrument kada se radi o tome da se stvori kultura vladavine prava u Europskoj uniji. No isto tako mi se čini, bacujući sada pogled na izvješće koje smo upravo dobili, da je onaj kriticizam kojeg sam e, u prošlosti izlicala još uvijek isto dobra, da stoji, dakle metoda koju koriste još uvijek nije dovoljno dobra i dalje se previše oslanjate na podatke od samih vlada država članica. Što znači da one zapravo vama ustupaju podatke za izveće u kojem se treba baciti kritično oko na nacionalne sustave. Sad ste spomenuli Poljsku, rekli ste, a malo smo zabrinuti oko Poljske, pa mislim <laughs> da to nije dovoljno snažna izjava. U proteklih nekoliko godina smo jednako tako bili zabrinuti i zbog e, mađarskog pravosuđa primjerice rumunskog i bugarskog e, pravosuđa vladavine prava, ali u pregledu stanja za pravosuđe u izvješću oni su ispali odlični. Što znači da postoji velika razlika između vašeg izvješća i stvarnosti načina na kojeg to doživljavamo ne samo mi, već i europski građani. Kada govorite o toj potrebi da se treba vjerovati u sustav, onda <laughs> to znači da moramo imati izvješće koje stvarno pokazuje situaciju u državama članicama i to uh, u trenutnom trenutku. Dakle, molim vas za uh, idući pregled stanja za pravosuđe odmaknite se malo od te metode, nemojte koristiti samo podatke država članica, koristite neke druge izvore. Posebice zbog toga što to ne bi trebao biti samo godišnji dokument, već e, što je to nešto što se koristi i u europskom semestru i što će se koristiti isto tako i u okviru onog mehanizma za uvjetovanost. To je suludo, to znači da će ovo izvješće poslužiti e, kao nešto na temelju čega ćemo e, prosuđivati ispunjavaju li države članice standarde ili ne i mogu li zaprimiti financijska sredstva Europske unije ili ne. To je potpuno beskorisno. Cijenim sav posao kojeg vi ovdje obavljate, sve dobre namjere, ali to jednostavno nije dovoljno dobro. I ja razumijem da to niste vi izabrali. To je politička odluka u okviru političkog kolegija komisije zato što one ne žele stati e, na žulj državama članicama. Za nije to istina. I ne bismo li zbog toga trebali biti onda zabrinuti kada vidimo kako je vijeće imenovalo ne samo predsjednicu komisije, već i druge povjerenike i kako se vrlo aktivno upliču u e, način na koji se odabiru portfelji za povjerenike. Ovo je razlog zbog kojeg je to tako. I zapravo je žalosno da to moramo sada e, raspraviti sa toliko malo zastupnika koji su prisutni. Ja bih e, pozvala predsjednika da to vrati ponovno na dnevni da ne govorimo samo o pregledu stanja za pravosuđe u izvješću, nego i o metodologiji i da zamolimo komisiju da ju pozovemo da za sljedeće izvješće u idućoj godini izmijeni metodologiju. Hvala, nema danih javljanja za riječ. Evo, vi se još javljate. Izvolite, budite kratki da nam predstavnik komisije još može odgovoriti i zatim ćemo krenuti na sljedeću e, točku. Hvala. Ja sam htio se osvrnuti ono što je rekla gospođa Intveld. Ja sam e, bio nekoć e, zaposlen u flamanskoj upravi i ako želimo imati povjerenje u vladavinu prava i u pravnu državu, onda je potrebna i dobra javna uprava. Ako sada mi kažemo da ne možemo vjerovati nacionalnim vladama, onda je to zapravo e, jedno nepoštovanje e, tih institucija, ali mislim da imamo dobro funkcionirajuće nacionalne institucije. Samo 10 sekundi, gospođo Intveld. E, ja se vodim krilaticom povjerenje je dobro, ali kontrola je bolja stvar. <laughs> Ja vjerujem u demokraciju koja se bavi i kontrolom, zato što je to zapravo samo se demokracija, a ne da slijepo vjerujemo u bilo kakav državni aparat. Hvala. A sada natrag komisiji, ako se nitko više ne javlja za riječ. E, gospodin Bell, izvolite za završne primjedbe. <clears throat> Um, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Može bilo dobro podsjetiti još jednom što je ovaj pregled stanja za pravosuđe, a što on nije. Pregled stanja pruža e, komparativni pregled nad funkcioniranjem nacionalnih sustava pravosuđa te služi time da se pomogne državama članicama Europske unije da procijene e, kako se provode pravosudne reforme, e, te da pruži elemente za procjenu nezavisnosti, kvalitete i učinkovitosti pravosudnih sustava u tom smislu pregled stanja nam olakšava da vidimo gdje su različite nedostaci, gdje su e, pozitivni razvoj i da možemo s njime pratiti i još preostale izazove i e, isto tako i ostvaren napredak. To je dakle na neki način pozivnica državama članicama i poziv državama članicama i dionicima da e, zabilježete rezultate i da razmišljaju o tome zašto su rezultati takvi a onda na taj način možemo e, s time i identificirati najbolje prakse te poduprijeti izmjenu najboljih praksi između država članica i pojedinih pravosudnih sustava. Ako pregled stanja ne funkcionira dobro, onda to znači da ako pregled stanja ukazuje na negativne rezultate, onda to znači da treba dublje pogledati zašto je tome tako. A u tom smislu se ne možete samo osloniti na podatke iz pregleda stanja. Morate provesti onda dublju analizu tih razloga iza toga. A ova procjena po pojedinim državama provodi se u okviru e, procesa europskog semestra u e, razgovoru sa vladama, sa dionicama državama članicama, s pravosuđem. I onda to vodi još do daljnje detaljne analize situacije u pravosuđu u pojedinim državama. To, ta procjena po pojedinim državama uzima u obzir i e, specifičnosti pravosudnih e, sustava te kontekst država članica. To može onda navesti Europsku komisiju u okviru Europskog semestra da predloži vijeću e, preporuke za pojedine države na kako se mogu poboljšati nacionalni pravodni sustava. Kao što sam uh, rekao, vijeće je na temelju Europske predloga Europske komisije ove godine usvojilo preporuku za pojedine države za sedam država članica te su zabilježili da postoje određene zabrinutosti kada se radi o načinu funkcioniranja pravodnih sustava u e, nizu drugih država članica. Čuli smo isto tako i pitanje o tome jesu li e, i parlament e, podupirali rad pregleda stanja za pravosuđe. Pa samo ću se referirati na rezoluciju koju je Europski parlament usvojio 29. svibnja prošle godine o pregleda stanja za pravosuđe Europske unije iz 2017. godine. I po mom mišljenju, da, ta rezolucija nam pruža produšku, naravno da tu stoje i preporuke za poboljšanje pregleda stanja, mi smo uvijek otvoreni za to. Pregled stanja za pravosuđe je alat u razvoju, i mi stremimo poboljšanjima, to je sasvim jasno, ali to činimo po našem mišljenju tako da e, zaprimamo i tu konstruktivnu podršku parlamenta. Zatim, postavljeno je pitanje o pranju novca i o tome koliko e, dugo traju postupci na području pranja novca. To je zapravo sada nešto što radimo po prvi put, da dakle pregled stane za pravosuđe pokriva i tu vrlo važnu temu pranja novca i imamo e, tu e, grafikon broj 19 u pregledu stanja. Tu se navodi što se točno mjeri. Dakle, mjeri se duljina e, sudskih postupaka na prvoj instanci, gdje možete vidjeti da postoje velike razlike između pojedinih država članica što se tiče trajanja tih postupaka. Opet, e, to je jedan e, prvi grafikon koji imamo e, što se tiče toga, dakle sudskih postupaka za pranje novca. To je nešto što služi državama članicama da razmisle o tome kako funkcioniraju sudski postupci kod njih za borbu protiv pranja novca i, zasigurno je to nešto čime ćemo se još dalje baviti kao temom u e, idućim izdanjima pregleda stanja. Još jedan zadnji kratki komentar e, o tome kako se mjeri kvaliteta sudskih presuda u državama članicama. To je naravno vrlo teško učiniti. Pregled stanja za pravosuđe postupa tako da se ustupe usporedivi podaci za sve one elemente na koje se općenito gleda kao na elemente koji imaju pozitivan utjecaj na kvalitetu sudskih presuda. Evo jedan primjer. Količina novca koje država e, stave na stanju u svom proračunu za pravosuđe, to je jedan važan element, to može e, se odraziti na kvalitetu sudskih presuda, to je objektivna, objektivni podatak, to je usporediv podatak i to je ono što mi pokazujemo u pregledu stanja za pravosuđe kao teme za buduće razmišljanje o tome na koji način se može, mogu poboljšati pravosudni sustavi u svim državama. Hvala. Hvala lijepo na vašoj prezentaciji, hvala na svim naporima koji se tu skrivaju, koji ste uložili. Hvala vam na ovom dokumentu. To je zapravo sjajna alatka i namenjeno je bilo da odgovori na zahtjeve upravo ovog odbora već tijekom puno godina i to još zapravo od prvog mandata nakon ugovora o Lisabonu, prvog mandata ovog odbora kad je osnovan, nakon ugovora uh, iz Lisabona se upravo to tražila. Jer e, to su, naši članovi su htjeli takvu jednu pravnu komparaciju i analizu, da znaju kakvo je stanje u zemljama, da vide kakva je dakle pravosudni pejsaž, što tako kažemo, diljem cijele Europske unije. I stoga hvala vam na tome. A sada idemo dalje bez ikakvih pauza. Još uvijek imamo jednu točku koju moramo obraditi i tu imamo prezentaciju, to je 12. točka dnevnog reda i to je parlamentarna kampanja za E, prekid, okončanje e, zadržavanja, uhićenja, dugotrenog zadržavanja djece migranata e, i to Vijeća Europe, zvana Kratko Pače. Prezentaciju o stanju te situacije će podnijeti Pierre Alain glavni izvjestitelj Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za to pitanje, za tu operaciju Pače. Naime, namijenjeno je kako bi se konačno prekinulo zadržavanje ili uhićenje čak djece migranata i promovirale alternative koje e, su u najboljem interesu djeteta, a to je upravo u srcu onog što naš odbor LIBE radi. Europski parlament je u svibnju 2018. usvojio rezoluciju o zaštiti djece migranata i u toj rezoluciji je istaknuo kako bi komisija trebala pokrenuti postupak zbog kršenja europskih propisa protiv onih zemalja članica e, kod kojih se ustanovi da u raznim slučajevima primjenjuju produženo i sustavno zadržavanje ili čak uhićenje djece imigranata i njihovih obitelji kako i to u cilju da se ostvari usklađenost sa i zaštite e, temeljna prava te djece i kada smo se budemo još i našli na plenarnoj sjednici, onda ćemo nastaviti o tome jer to će biti ove jeseni na dnevnom redu. Hvala vam gospodine predsjedniče, dame i gospodo, velika mi je čast biti ovdje s vama. Velika mi je čast to prije svega zato što sam švicarac i nije jako često da jednom švicarcu dopušteno da dođe u Europski parlament. Eto, da vam kažem nešto o kontekstu ove kampanje to je nešto e, što smo pokrenuli prije otprilike pet godina u okviru Vijeća Europe Imali smo tada e, jedan poseban kontekst, imali smo rat u Siriji, imali smo onih milijun osoba koji su bili na putu, na bijegu, e, sa svim onim dramama za koje smo saznali i e, među tim migrantima je bio i određen broj djece, dosta djece su tako bez pratnje, na tisuće njih, dosta njih nestalo. I jako se možemo zamisliti na koje su poteškoće oni naišli, kako su patili. 2015. godine smo dakle pokrenuli tu kampanju u Vijeću Europe i zatim smo imali rezoluciju sa sljedećim ciljem zapravo. U rezoluciji smo rekli da nikad nije u, u višem interesu nekog djeteta da ga se stavi u pritvor zbog njegovog statusa ili statusa djece. Dakle, tu se radi o pritvaranju djece bez e, ikakvog zločina. To je jednostavno problem koji se tiče e, dokumenata, migracije i administrativnih stvari. Htjeli smo e, da se s time zaustavi, dakle kada se radi o čisto migraciji, da se ne pritvaraju djeca, htjeli smo da se na djecu tretira kao djecu. Dakle, to su djeca, oni trebaju učiti, oni trebaju igrati, oni trebaju biti voljeni. Htjeli smo da one osobe koje kažu da su maloljetne, da se njih e, tretira kao takve, kao pa-, maloljetne dok ne postoje drugačiji dokazi o tome, jer to može jako promijeniti njihov status i njihovu budućnost. Htjeli smo razviti e, procese za procjenu e, dobi koji će biti adaptirani tim, toj djeci migranata. Htjeli smo prije svega da države članice Vijeća Europe u svoje alternative za e, pritvaranje djece, što bi odgovaralo tom interesu djeteta da dakle ne budu e, zatvoreni. Treba podsjetiti da se tu radi o djeci, djeci migranata sa ili bez pratnje i da su oni doista najosjetljivija skupina unutar e, skupine migranata i da njihova situacija može jako e, brzo postati e, dramatična. Jedan važan element u toj kampanji bilo je to što smo naglasili sve one, zdravstvene probleme koji mogu, do kojih može doći kada se o ovome radi. Ja sam liječnik i stoga sam jako prijemčljiv na to a pritvaranje može imati daleko sežne posljedice što se tiče e, zdravlja i razvoja djeteta. Činjenica da je dijete zatvoreno nije bezazano kada znamo e, kako to izgleda i kada e, ono ne zna zašto. To može dovesti do jako negativnih posljedica, do pokušaja samobojstva, do samoozljeđivanja E, prilikom jednog posjeta u Mađarskoj u jednom e, izbjegličkom kampu sam e, vidio djecu koja su u depresiji, koja su imala rane na ručnim zlobovima koji su tamo proveli mjesece. Možemo vidjeti i tjeskobu, depresiju, razvojne, socijalne i psihološke probleme, sav taj problem postramatskog stresa mogu se javiti i probavne poteškoće i slično, a to nikad nije nešto bezesleno. Osim toga, ta djeca koja su pritvorena mogu izgubiti neka prava, primjerice pravo na spajanje s ostatkom obitelji, zato što nemaju mogućnost kretati se. E, nemaju pravo na skrbnika, na nekoga koji može pomoći, e, nemaju pristup obrazovanju. Osim toga, dok su u pritvoru, to se dogodilo u nekim situacijama, ta djeca mogu biti žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, a znamo da su već bili izloženi e, takve vrste naselja tijekom putovanja. U Grčkoj u jednoj kući gdje se okupljaju djeca u e, doista hvale vrijednim uvjetima sam ja vidio jednu djevojku od 13 godina koja je bila trudna nakon što je bila žrtva silovanja. Cilj te kampanje je bio taj da se države članice Vijeća Europe senzibilizira na taj fenomen i da se prije svega sensibiliziraju parlamentarni zastupnici na tu situaciju kako bi onda o tome govorili u svojim državama i kako bi doveli do izmjene zakonodavstva. Stoga smo e, istražili kako izgledaju prakse. Prije svega što se tiče onih država koje nisu u EU, na to se možemo još vratiti tijekom pitanja, ali i unutar EU smo dosta toga mogli napraviti, za to sigurno znate. Izradili smo jedan vodič za parlamentarne zastupnike i za sve druge ljude e, kada posjećuju u idealnim uvjetima te kampove, na svašta treba e, misliti kada se ide u neki zatvor ili u neki pritvor. E, isto tako smo uveli nekoliko struktura za prihvat djece. Posjetili smo primjerice izbjeglički kampu u Jordanu, u Zatariju. Tu je situacija bila posebna zato što smo imali Sirice na jordanskoj granici. Dakle, u Jordanu, ali na sirijskoj granici. E, oni su tamo bili među ostalim stanovništvom, tu je situacija bila dosta korektna. Zatim smo bili u Austriji, zatim smo bili u Mađarskoj, u tranzitnoj zoni i u Mađarskoj moram reći da stvari nisu bile tako dobre. I kako bismo pokazali pametnim zastupnicama što se može napraviti, smo E, posjetili i e, institucije državama članicama koje imaju najbolje prakse što se tiče e, tog praćenja djece migranata. Važno je da posjetimo institucije gdje se radi sa djecom kao pojedincima, dakle za svakog djeteta postoji poseban tretman gdje se uzima u obzir poseban stadij razvoja djeteta. Bili smo u Grčkoj, u Cipru, i sada eh, vam predlažem da pogledamo video iz jednog takvog centra u Švicarskoj za koji smatramo da je doista eh, eh, izvrsni centar. Kasnije ću nastaviti s govorom nakon videa. Après, Rekli su mi da ovaj video, da će se video prikazivati samo na engleskom. Žao mi je, e, ali neće biti prijevoda. Prema tome video će biti samo na originalu na engleskom.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 uh, I'm working like, let me say, four years now. All these four years, I was experiencing that some of them, they even go far till to Bern to find uh, clubs where they play basketball, volleyball. من میخوام سپورت پولونی را کنم به خاطرش که در افغانستان اونمو کلتور ماست دیگه دیگه اونمو رو بسیار دوست دارم دیگه غیر از اسپورت های دیگرم انجام دادیم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 Eto, ja sam posjetio taj centar i ono što me jako impresioniralo je da je najmlađe dijete tamo imalo šest godina, koji je bio tamo sa bratom od deset godina. I kada pogledate takve situacije, onda doista znate da će ta djeca svakako ostati u toj državi i stoga se mi svakako moramo boriti kako bismo im e, osigurali neku budućnost. Dakle, trebaju naučiti jezik, moraju se moći integrirati, oni idu u seosku školu zajedno sa drugom djecom od trenutka kada znaju dobro jezik, u ovom slučaju njemački. I doista se tu radi o situaciji gdje se za svako dijete pokušava pronaći situaciju. U Grčkoj sam vidio nešto isto tako jako dobro, tamo je gospodarska situacija malo teža i neka tih djece su htjeli otići dalje i onda smo pokušavali u nekoj drugoj državi naći nekoga iz eh, njihove obitelji kako bi ih spojili s njima. Ono o čemu bih sada htio govoriti je pitanje procjene dobi. To je nešto što je jako važno jer ako ste maloljetni onda ne dobivate jednak tretman kao odrasla osoba. Znači u potpunosti se primjenjuju drugačiji zakoni. Maloljetnik je zaštićen, a odrasla osoba je mnogo manje zaštićena. U nekim državama je to pitanje procjene dobi tako da se e, provodi na vrlo proizvoljan način, da tako kažem. Dakle, e, uzima se obzirom ono što kaže dijete, ali nema uvijek dokumenta iza toga. Treba znati da su ta djeca često napuštaju e, države u ratu, u dramatičnom stanju, oni su putovali, nemaju uvijek sve dokumente. To je dosta logično, zar ne? I onda treba vidjeti kako se procjenjuje njihova dob. Postoje jako nepotrebne metode, to je sada liječnik kojem govori, dakle kada se radi, radi recimo rentgen ruke i onda se na temelju e, razine osifikacije pojedinih kosti e, procjenjuje dob to je nešto što je dosta pouzdano jer nam pruža raspon od tri godine. Dakle, ako imate, e, ako imate 17 godina, onda to pokriva zapravo razdoblje od 14. do 20. E, godine. Dakle, to je nešto što nije korisno i što stigmatizira. Mi smo za Europu usvojili jednu zvuciju koja kaže da u svakom slučaju, ako postoji sumnja od ovih maloljetnika, da onda treba raditi e, na korist djeteta. Mi pokušavamo raditi putem rezolucija i provodimo sad na temelju toga ovu kampanju. Želimo da se završi sa naseljem i iskorištavanjem djeca migrana. To je, to je jedan drugi jako zabrinjavajući fenomen, da ih se prisiljava na rad, na seksualnu eksploataciju i tako dalje. Želimo isto tako se da države članice uvedu sustav gdje se djeci onda e, pruža dobro skrbništvo, da svaki maloljetnik bez pratnje dobije osobu, skrbnika koji će zastupati njegove interese. Zaključno želim reći da se ovdje govori o djeci koja nisu počinila nikakav zločin, da je prioritet dobrobit djeteta, da ovo pitanje određivanja djeteta, ako postoji sumnja, treba dakle vjerovati djetetu, da treba imati alternativne mjere za pritvaranje djece, o to mogu još više odgovoriti ako imate pitanja, da treba samo u iznimnim slučajevima i e, što više razmjernije i što kraće pritvarati djecu i da treba izmišljati o budućnosti tih osoba. Vi ste sada ovdje djelomično novi zastupnici, bit ćete ovdje nekoliko godina i eh, htio bih da vam ova tema bude prioritetna. Treba isto raditi eh, od slučaja do slučajeva i naći rješenje za svako pojedinačno dijete. Iz 2017. godine postoji jedan dokument koji zapravo sažima sve što treba učiniti. Dakle, identifikacija i zaštita i to vrlo brza od eh, samog dolaska. adekvatni uvjeti djeteta, obrazovanje, psihološka pomoć da se administrativno pritvaranje zamijeni s nečim drugim ili ako je to potrebno učiniti da onda to bude najkraće moguće. Da se jako brzo ustvrdi status djeteta i skrbništvo da mu se uvede. Da se uvedu dobre metode određivanja dobi i da se omogući rana integracija. Nešto što me malo zabrinulo u ovim informacijama koje sam zaprimila čini, tiče se e, direktive o e, povratku migranata, na tome sada radite. Čini se da u okviru reforme te direktive da e, je moguće da se dalje dopusti pritvaranje djeteta u trajanju od maksimalno tri mjeseca. Ali pravo na slobodu i zaštitu je temeljno pravo i to se e, još i više tiče djece. Hvala vam na pažnji. Hvala vam gospodine Filise, hvala vam na kampanji, hvala vam što nam na to svačate pažnju. Mm, pažnju našeg odbora Libe na ovo doista vrlo osjetljivo pitanje. To je nešto što nije tako samo u rezolucijama, u raspravama to se javlja i u našim rezolucijama parlamenta. E, radi se tu o migracijskoj krizi, onome što nazivamo migracijskom krizom i ovo pitanje maloljetnika je u samoj srži našeg rada u odboru Libe. Sad... A sad imamo nešto još vremena za raspravu. Jučer smo prevodiocima posebno zahvalili, izričito zahvalili na produženju koje su nam odobrili za nekoliko dodatnih minuta jer smo premašili vremenski rok. Čini se da ćemo im i danas možda e, zahvaljivati na dodatnim minutama jer imamo samo još osam minuta, a imamo nešto članova koji su se javili za raspravu. Dakle, stoga molim da ne budete dugi pa da ne bi nam prevodioci bili iscrpljeni u odboru Libe kao što je to bilo jučer. A ja sam mislio sam da su samo do 12, ali kao što mi kaže tajništvo, onda imamo prostora jer prevodioci trebaju raditi do 12.30. Dakle, krećemo sa e, zastupnicom Činići. Izvolite. Hvala lijepo. I ja bih se prvo htjela zahvaliti gospodinu Fridesu i kompletnoj parlamentarnoj skupštini svim ljudima iz Vijeća Europe i svim ljudima tamo. Vi ste govorili o jednoj temi koja me apsolutno fascinira i to tema kojoj sam posvetila jako puno rada i pozornosti i prije nego što sam došla u Europski parlament. Prvo kao sutkinja u mom bivšem životu, da tako kažem, a onda kao političarka i sada kao europska zastupnica. I ja sam e, i osnovala intergrupu o pravima maloljetnika. Dakle, uvijek iznova se radilo o toj temi i posebno o temi maloljetnih migranata, migranata djece. I mi smo govorili o onome o čem ste vi govorili. Mi smo se bavili upravo time čime se vi bavite, a to je oduzimanje slobode, zadržavanje ili čak uhićenje maloljetnih imigranata. I mi znamo jako dobro šta je sve napravio parlament na tome, našu rezoluciju, a isto tako i onda kako je potaknuta inicijativa Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u kojoj vi predvodite tu kampanju i mislim da smo dali svi svoj doprinos. Dakle, ta tema je mm, vrlo bitna jer su to i govoreći općenito o migracijama i migrantima se isto to tematiziralo u komisiji. Prije dvije godine se i time bavila i povjerenica Jurova. Ja dolazim iz Italije, kao što znate, a tamo je tema migracije jedna vruća tema kojom se stalno bavimo i mi smo jedan poseban zakon usvojili o, koji se odnosi na to kako tretirati, kako smjestiti i kako zbrinuti, da tako kažemo, djecu migranata koji dolaze. Naravno da se može svaka vrsta zadržavanja i oduzimanja slobode djeci e, samo osuditi. Ja sam sutkinja i znam jako dobro kakve to posljedice može imati. Ako vi djeci oduzmete slobodu, ako ih stavite u bilo kakav oblik e, pritvora, zadržavanja, e, to posljedice su nesagledive za odrastanje tog djeteta. I mislim u Italiji se to isto događa, prema tome unatoč zakonu, unatoč svijesti o tome. Prema tome mi se kao parlamentarci moramo boriti za jačanje svijesti o tome i za napokon prekid takve jedne prakse. Vi ste jako dobro identificirali sve probleme i jako dobro dali sažetak onog što je najvažnije u tom, ali dakle treba djetetu dati onda zaštitu koja je primjerena njegovoj dobi recimo jedno, kao što ste sami govorili, skrbnika koji će se brinuti za djecu, jer djeca često dolaze i bez pratnje. Djeca dolaze u vrlo zlostavljanom stanju, bez obzira da li to bili krijumčari koji su ih vodili, djeca dolaze često seksualno i bilo kako drugčije zlostavljani. Zatim, druge su mjere koje treba poduzeti jedan primjeren sadržaj, zatim terapije, izlječenja ako je moguće i socijalna integracija. Vidjeli smo jako lijepi video u kojem se dobro pokazuje kako bi trebala ta podrška i briga za tu djecu migranata izgledati. Nemamo puno vremena pa ću doći do kraja, ali to je tema koja me uvijek zanima, uvijek fascinira i zato sam morala govoriti. Dakle, e, bitno je da se dođe do sve boljih uvjeta smještaja za tu djecu. A što vi mislite, kakve bi se mogle sinergije stvoriti između Europskog parlamenta i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe kako bi se taj cilj ostvario? Dakle, da se djeca ne stavljaju ni u kakav oblik zatvora, uhićenja, zadržavanja i tako dalje, nego da su oni adekvatno smješteni. Oprostite što sam tu govorila. Zastupnica Intervelde. Hvala lijepo. I hvala vam, gospodine Fride, što ste e, podijelili svoje spoznaje s nama. Ja bih počela s tim da prepo, s preporukom da to učinite i u vijeću, jer vidite, zadržavanje djece je zapravo jedna od ključnih tema koja nas koja pokreće cijeli paket E, e, od pet dosija koji su, koja ne da da se pokrene taj paket od pet dosija koji su već usuglašeni. Jer vidite, mi jednostavno ne možemo ni ljude zadržavati bez nekih razloga, a li djecu. I dok s jedne strane kritiziramo one grozne uvjete koje vidimo u SAD-u kod djece migranata, recimo zaboravljamo da se i u Europskoj uniji djeca i maloljetnici stavljaju u razne vrste pritvora i zadržavaju i to ne samo djecu bez pratnje nego i djecu s pratnjom i svakako djeca. A onda je pitanje kad imate djecu se u pratnji sa roditeljima recimo da li ćete ih skupa zadržati ili strpati u neku instituciju, oduzeti im slobodu ili ćete ih odvojiti, dakle što je dodatna trauma. E, ja mislim da generalno zadržavati ljude da je to stvarno zadnji, zadnji izlaz Međutim, vidimo veliki prodor nacionalnih vlada koje koriste te različite vrste zadržavanja, pa onda e, jednostavno vrlo često i bez ikakvog sudskog naloga, ikakvog sudskog upletanja ili involviranja sudova, sa pustim administrativnim metodama ljude trpaju takve institucije za zadržavanje, takve centre ili da kažemo pritvore jednostavno i često, vrlo često ih pomiješaju sa kriminalcima i tako dalje bez ikakvog, ikakve selekcije. Inače, znam, sjećam se da smo imali jedno kompromisni pokušaj tijekom bugarskog predsjedanja kad se rekla da kad god bi se dijete pridržalo, zadržalo, da tada to ne smije se učiniti bez naloga suda, bez odluke nekog suca. Međutim, to su stvari koje nacionalne vlasti jednostavno nisu prihvatile. Onda smo sugerirali da svako dijete čim stigne na područje Evropske unije dobije ne samo skrbnika nego i pravnog zastupnika kako bi se osiguralo da prije nego što bilo kakva odluka bude donesena o tome da se dijete zadrži ili stavio u neku vrst pritvora da ima neko ko je pravni zastupnik koji će to provjeriti. A zatim bih htjela ponoviti ono što je već izneseno Ovaj naš visoki dom je višekratno, uzastopno, ponovljeno glasao i to velikom većinom od ljeva na desno o tome da treba biti kompletno zabranjeno zadržavanje djece. Prema tome, mislim da smo, idemo, e, zapravo već negdje se približavamo e, pozicijama vijeća, ali ne možemo prihvatiti i ne bi nikako prihvatili da zemlje članice koriste sve mogućnosti da djecu zadržavaju i stavljaju neku vrst pritvora. Jer ako to budemo tolerirali, nećemo biti nimalo bolji od Trumpove administracije. Hvala lijepo. Gospođo Štrik. Strik. Hvala. Hvala gospodine Fridezu na vašem pregledu stanja. Jako mi je drago da vidim jednog svog bivšeg kolegu ovdje u Europskom parlamentu ja sam bila članica parlamentarne skupštine i mislim da ste vi sada drugi koji već drži prezentaciju u odboru Libe. Ja sam to svojedobno radila 2012 o pitanjima migranata i Mediteranu, a vi sad govorite o pravima djece migranata i mislim da generalno treba ojačati suradnju između dva parlamenta, parlamentarne skupštine Vijeća Europe i našeg Europskog parlamenta. A inače mislim ova ideja o kojoj mi govorimo odražava jednu opću svijest o tome da je zadržavanje djece uvijek e, na štetu te djece i nikad nije u njihovom najboljem interesu. Možda da mogu podijeliti jedno iskustvo koje sam stekla u parlamentarnoj skupštini s vama, jer na kraju je, naime, Vijeće Europe je odlučilo napisati preporuke o pravilima za imigracijsko pridržavanje i zadržavanje. Dakle, nije to isto baš kao zatvorske pravila, ali jer ona se samo na osuđene osobe odnose a oni su, oni koji su to sastavljali, koristili to kao zapravo referentnu točku. I bez obzira na, razloge zbog kojih su migranti zadržani, jer zapravo ih se zadržavalo samo zato da ih se spriječi u bijegu. Pa onda je parlamentarna skupština odlučila da tam trebaju druga pravila koja su malo e, specifičnije skrojena kako bi se čuvala ljudska prava, temeljna prava migranata. I ja sam sudjelovala onda u pregovorima koji su se vodili jako smo puno napretka postigli, ali tek na kraju je Evropska komisija intervenirala i umješala se u pregovore i pozvala na bitno ublažavanje tog teksta kojeg, do kojeg smo već došli. Htjeli su izbaciti sve moguće jamce toga u tekstu što smo imali, zatim E, rekli su, htjeli su izbrisati ono zabranu kompletno recimo da se trudnice zadržavaju ili da se kompletno zabrani zadržavanje djece ili maloljetnika. A sada naravno i onda su ti pregovori na kraju krajeva jednostavno odgođeni dok se ne dovrši e, pravni akt, odnosno adekvatna direktiva Europske komisije o tome. Mislim da je to upravo skandalozno što je do toga došlo i to iz više razloga. Jedan od razloga je, pretpostavljam, da bi Europska unija sigurno otišla dalje e, jer Vijeće Europe može i tako i tako dati samo minimalne standarde za 47 članica Vijeća Europe, dok s druge strane Evropska unija može ići dalje i to naravno bazirajući se uvijek na povelje ljudskim pravima koje je temelj svemu. Međutim, komisija je uspjela te standarde Vijeća Europe ublažiti, i mislim da to nikako nije prihvatljivo jer napokon zemlje u cijelosti tu odnose i oni ne članice Europske unije ovise o nama i bitno je da mi damo standarde kako bi oni mogli svoje, e, svoju razinu, svoju ljestvicu dignuti. Ja sam sigurna da Europski parlament nije bio tada e, umješan u intervenciju i nije sudjelovalo u intervenciji Europske komisije kojom smo, smo mi naše pregovore odgodili. E da završim svoje ovo javljanje ja doista moram reći da podržavam ovu kampanju. Nadam se da će ona biti uzeta u obzir i kad budemo raspravljali o donošenju adekvatne direktive Europske komisije. I mislim da smo, se to odnosi na rezoluciju isto tako koju smo prošlog tjedna usvojili, a to je da zadržavanje djece nikad nije u njihovom najboljem interesu nego na njihovu štetu. I stoga se nadam na kraju da će tu sve skupa uroditi dobrim plodovima nakon svih ovih intervencija. Molim vas kolege, držite se roka jer imamo još kolega koji su se javljali, a mi smo htjeli zapravo završiti u 12 sati. Koliko god mi cijenili da i prevodioci rade, žao mi je da vam kažem da sam i ja zakazao jedan sastanak sa litavskim ministrom e, pravosuđa u 12.15, pa vas lijepo molim da mi pomognete da održim taj sastanak. Sada se gospodin Magid javio za riječ. Hvala, obećajem bit ću kratak. Hvala gospodine Frid na vašem doprinosu i vašoj prezentaciji danas. Gledajući na ove grozne scene sa djecom i pogotovo recimo djecom na meksičko-američkoj granici, onda znamo i kako je teška situacija djece migranata i diljem Evropske unije. A znamo da 30.8.2018. ste točno govorili o psihološkoj drami kojoj su izložena djeca u različitim centrima tranzitnim i različitim kampovima za izbjeglice mislim da bi ovo bilo vrijeme sad krajnje za Europsko vijeće, Vijeće Europe i Europski parlamenta da sve svoje napore i resurse i preuzmu jaču i veću moralnu obvezu da zaštite djecu migrante diljem našeg kontinenta. Da pače, to treba prihvatiti kao jedan moralni zahtjev jer e, neprihvatljivo bilo kakav drugi pristup migrantskoj djeci. Prema tome, naglašavam, fokusiramo se na djecu, a pritom ne možemo ni, ali isto tako ni mlađe punoljetnike ignorirati koji su, niko, nisu imali vremena da na način odrastu i makar imaju 19 ili 20 godina treba ih tretirati otprilike kao i maloljetnike i djecu vrlo često. Gospođa Lima, i molim vas budite kratke. Da, ja ću biti vrlo kratka. Mi smo posebno pogođeni i htjela bih zahvaliti na vašem svemu što ste učinili i prezentaciji i na današnjoj razmjeni mišljenja. Imam dva pitanja. Imate li izvješća o stanju u pojedinim državama? Kako se tamo konkretno e, postupa u takvim slučajevima zadržavanja djece? A druga stvar, kako bi recimo mogli one dobre praksu i dobre primjere e, prihvatiti kao uzore i njih proširiti u sistemu razmjene najboljih e, primjera. Gospođa Brikmon. Hvala. Hvala, vi se slažete da se mi u se slažemo sa ovom kampanjom koju provodite. Hvala vam, to je svakako tema za koju treba senzibilizirati ljude, ali kako ići još i dalje. Vidimo da neke države članice okljevaju, Belgija, Francuska primjerice, Belgija, Belgijski ured za strance odlučilo da će kod e, zračne luke Zaventem zatvarati djecu e, u jedan centar gdje su uvjeti e, katastrofalni. Vidjeli smo da imamo mnogobrojna izvješća, mnogobrojne kampanje za senzibilizaciju, a da su države članice i dalje u toj situaciji da zatvaraju djecu. Kako proširiti ovu kampanju, kako istaknuti nju važnost, postoje li koordinacijske strane ovog projekta u državama članicama. Mislim da bi tu mogli pronaći dobre sinergije kako bismo, i tu se priključujem kolegama, mogli doći i do država članica i do vijeća. Hvala. Hvala i gospođa Kanko, ako se slažete. Um, ja, dankjewel. Eh, mijn vraag eh, Hvala lijepa. Imam vrlo kratka pitanja. Dakle, to ova cijela situacija nas sve šokira, ali svejedno vidite što god čujemo o stanju djece u tim centrima za detenciju, za zadržavanje. Eh, sve je to strašno, međutim, jako se malo čuje nešto o tome da i zemlje podrijetla snose stanovitu odgovornost za to stanje. Jer vidite, ovo sve s čim se mi nosimo je posljedica toga da netko na početku nije odradio ono što je trebao. Mi možemo pomagati djeci, što i činimo. Pokušavamo to sve riješiti, međutim mi ćemo godinama imati iste probleme ako neke određene osobe i određeni sustavi ne čine ono što su trebali na početku. Ja govorim ovdje konkretno o zemljama podrijetla u kojima se vlastite ljudi ne štite. I zatim još nešto imamo jako puno slučajeva kada su djeca žrtve, čak i kad nisu e, direktno došli kao migranti, nego su jednostavno rođeni e, ovdje ili su recimo, ili ako su došli pa su bili primorani ostati pod groznim uvjetima da ih se nasilno ženilo, udavalo ili e, su ostali trudne recimo djevojke i onda ne zna se kud i kako šta s njima. Mislim da jednostavno mi nemamo nikakvu e, pravu migracijsku politiku koja bi bila univerzalna i kad ćemo to dobiti. Jesmo gotovi, ne imamo još jedno pitanje. Molim vas vrlo kratko. Da, svi naravno shvaćaju da je to jedno teško humanitarno stanje koje vlada na tom području, posebno kod djece koja ilegalnim putevima, ilegalne imigracije dođu u Europu. Ja sam osobno imam dva sina i vidjela sam 2015. recimo neke strašne prizore na turskoj obali. Moj sin je onda bio jednako star kao ta djeca izbjeglica koje sam vidio u tom groznom stanju. Mene to kao oca grozno pogodila. I mislim da je strašno što recimo nemamo ni represivnih mjera nikakvih u svemu tome. Ja naravno se apsolutno zauzimam da e, zato da se ako treba da se spriječi bijeg ljudi zadržavaju na sigurnom dok ih se može riješiti njihov status kod migranata. Međutim, ne za djecu. A osim toga, recimo, moramo razmisliti šta je sa onim maloljetnicima koji bez pratnje dolaze u Europu i iz shvatljivih razloga žele naravno bolju budućnost. Ali nemojte zaboraviti ako tu djecu prihvatimo i te mlade ljude prihvatimo onda ćemo kasnije morati ići na spajanje obitelji pa ćemo opet imati cijelu obitelj ovdje. Prema tome jako je teško tu pravo razumno rješenje donijeti. Prema tome, moje pitanje sada, ako se to zabrani, nećemo li na taj način zapravo samo još i poticati ilegalnu migraciju maloljetnika? Hvala, prvo ću odgovoriti na zadnje dvije intervencije koje su pomalo drugačije. Što se tiče govornosti zemalja porijekla, to je očito, ali s druge strane postoji i jedna svjetska stvarnost da dakle, imamo zemlje u ratovima, da imamo diktatore na neki način ne možemo to sve riješiti. Mi smo e, u, na ovom zadnjem dijelu lanca i mi pokušavamo ublažiti te stvari, ali jasno je da ako da se sirijski diktator bolje ponio, da bi bilo manje problema i da možda Sirici ne bi morali onda napustiti svoju zemlju. Postoji taj drugi problem e, globalnog zatopljenja, da će imati sve više ljudi koji će krenuti na put. Zatim imamo svoju problematiku sa e, demografskom politikom, imat ćemo više od dvije milijarde Afrikanaca 2050. godine, to je stvarnost i u jednom trenutku će i ti ljudi krenuti na put kako bi preživjeli. E, ono što mogu odgovoriti zadnjem govorniku je to da je ta migracija po definiciji uvijek ilegalna migracija zato što su to ljudi koji e, pokušavaju u jednom trenutku spasiti svoj e, život. Bježe iz ratova, iz prijetni, iz gladi i moraju krenuti kako bi e, spasili svoj život. U 19. stoljeću je moja država Švicarska bila isto tako jako pod migracijom, e, posebice u Ameriku, zato što smo bili u lošoj situaciji. To treba konstatirati. U svakom slučaju e, trebaju svi biti korektni i humani na ovom svijetu. Ljudsko biće, dijete, ako nema supadnih dokaza da je dijete treba zaštititi jer postoji čitava ta budućnost nakon toga. Ako e, se loše ponašate prema tim ljudima koji stižu u našu zajednicu, onda zatim stvaramo s time druge probleme. Terorizam, probleme vezani uz nepravilnu integraciju tih ljudi, što znači da moramo pravilno se ponašati prema tim ljudima koji se kreću. To je od ključne važnosti. Gospođa Kinići, e, europska sinergija e, sa Vijećem Europe da e, svakako između nas postoji ipak jedna velika razlika. Ispričavam se što ću ovo sada reći e, zbog <laughs> kolega iz Vijeća Europe. E, zastupnica Tinenke je bila nedavno tamo, koja je bila briljantna zastupnica, mi smo zapravo klub koji se bori da se ljudska prava, poštivanje demokracije, poštivanje vladavine prava uzdigne na jednu višu razinu. Ali mi samo radimo preporuke. A vi mi se činite, zapravo vi jeste e, institucija koja donosi odluke, koja iznosi pravila, zakone. Stoga je vaša uloga jedna pokretačka uloga jer vi imate tu mogućnost. A mi zapravo predlažemo stvari, onda molimo države da to e, provedu, ali to nije toliko strogo. Vijeće Europe pokriva područje sve do Azije, postoje neki dijelovi koji e, brže napreduju drugih što se toga tiče i mislim da je vaša uloga zapravo od odlučujuće važnosti. Netko je postavio pitanje vezano uz to e, kakvi su odnosi između tih lažih država. Vijeće Europe je izadlodno izvješće, ovo ovdje. Predlažem vam da tajnišu ostavim e, e, upute kako naći taj dokument i onda ćete svakako moći to dobiti iz tajništva, nema problema, tu imate sve što vam je potrebno, a postoji i jedno izvješće iz 2017. godine o situaciji unutar Europske unije i tu e, se opisuju sve države, pa i Švicarska, koja, e, da jasno kažemo, i dalje e, između 15 i 18 godina starosti pritvara djecu. Iako smo mnogo toga napravili, još uvijek nismo istinski uzor dobri primjeri, pa imamo ih nekoliko. Mi bismo u Vijeću Europe htjeli nastaviti s tom kampanjom kako bismo onda doista mogli otići sa pametnim zastupnicama u različite države da vidimo što se dobrog napravilo, što znači da moramo imati e, i kontakte između tajništva, tajništva vašeg odbora i Vijeća Europe, da možda e, Imamo onda i neke inicijative za posjete e, vaših parlamentarnih zastupnika, primjerice u Švicarskoj, u taj centar kojeg ste vidjeli, to je doista izvrsni centar, e, pa da vidimo onda kako možemo tako s tom logikom napredovati. E, iskoristit ću ovo samo da kažem koji su alternative pretvaranja djece. Biću kratak kao što si možete i zamisliti, možemo imati u e, prihvatnim obiteljima smještaj te djece. To je nešto što je učinkovito, tamo se dobro ponašaju prema djeci, ljudi se korektno ponašaju. Zatim možemo imati prihvatne strukture u smislu e, prihvatnih skloništa, kao u ovom mjestu u Bareku, to je malo šire. Sve to je jeftinije od zatvora, da se dobro razumijemo, i onda možemo imati poštovanje, ima, možemo biti humani i možemo doista na pravilan način ugostiti tu djecu. Zatim možemo imati e, otvorene ili poluotvorene centre. U Švicarskoj usred jednog grada postoji jedan otvoren centar gdje ljudi moraju biti tamo na večer, dakle djeca moraju biti tamo u određenom trenutku, e, a u međuvremenu ih se zabavlja da im se aktivnosti. Zatim možemo imati e, redovito određivanje redovito pojavljivanje u nekim institucijama gdje se od njih traži da se dođu pojaviti. Zatim mogu biti smješteni u drugim institucijama u gradu ili u regijama možemo imati individualizirano praćenje te djece koje nam omogućava da organiziramo na neki način već budućnost tog djeteta i da se ne osjeća e, ostavljeno na samo. Zatim može se individualizirano isto tako pratiti e, djecu pomoću socijalnih radnika, da imamo kontakt ljudi sa djecom. To je sve ono što se tiče tog pitanja skrbništva i tako dalje, da imamo povjerenje, poštivanje, da imamo učinkovitu pomoć, da se tijela javne vlasti međusobno isto umreže, da na neki način dijete osjeti da je zaštićeno, da ne mora pobjeći. Zatim, e, možemo imati i sustav e, sa e, nekim vrstim, nekom vrstom plaćanja određenog novca toj djeci. Zatim možemo imati nešto što je još malo i više ograničavajuće u smislu toga da e, se djeci stavi, elektronička narukvica, e, ali to je ipak bolje od pritvaranja. Zatim, da kažem još na kraju, da nam se kad kad čini da e, se mora djecu sa roditeljima pritvoriti, da je to nešto vrlo banalno, ali treba znati da sama činjenica da su njegovi roditelji nemoćni, da pate E, da su tjeskobni, da to ima negativnih posljedica na djecu. One su spužve i to dakle svakako utječe na njih. Dobro, ja ne želim kritizirati, ali ono što sam najgore vidio to je u kampu Roške na granici između Srbije i Mađarske i to na mađarskoj strani. Tamo sam vidio mnogu, mnogo žice, mnogo djece koji su u zatvorima, djeca od dvije godine koji e, se iza žičane ograde pokušavaju igrati loptom sa svojom djecom. Vidjela sam jedno djete tamo koje se samo ozljeđivalo koji su bili u malim e, barakama sa velikim ključevima, sa policijskim službenicama koji su kružili okolo. To je stvarnost i to je doista neprihvatljivo. Znam da nemate mnogo vremena, pa ću se zaustaviti ovdje, ali doista vam zahvaljujem na pa- pažnji i mi vama zahvaljujemo. Hvala vam, gospodine Frides. Zahvaljujemo vam, gospodine Frides. čestitamo vam. Iskoristit ću ovu priliku sada kad smo na zadnjoj točki, na našem današnjem dnevnom redu. Zahvaljujem eh, prevoditeljima što su ostali s nama do kraja, do kraja i e, zaključujemo jutarnje zasjedanje. Želim vam e, ugodno ljeto, a nakon ljetne stanke obnovljene snage vraćamo se raditi. Hvala vam lijepa.